May I ask the secretariat to come to the podium? We start. Mogu li zamoliti da i naše tajništvo se približi našem stolu i da možemo započeti s našim današnjim radom. Štovane dame i gospodo, dobro vam jutro. Oprostite na ovom laganom kašnjenju. Mm, uvijek je to poteškoća kada je riječ o prometu za sve koji trebaju doći do naše lokacije, ali usprko svemu ja bih žela odmah započeti. Imamo izuzetno interesantne točke na našem današnjem dnevnom redu sede sastanka u svom posljednjem dijelu. Ja bih željela započeti prije no što pozdravim naše uvažene goste. Željela bih ipak započeti na neki način izvijestiti vas u svojevrsnom debriefingu o proljetnoj sesiji. A riječ je o parlamentarnoj skupštini NATO u Rani, Albaniji. Izaslanstvo Europskog parlamenta koje je vodila dakle gospođa Kaili je predvodila kao predsjednica izaslanstva e, vrlo velika je bilo izaslanstvo, bili smo aktivni kako i na plenarnom dijelu zasjedanja, tako i u e, radnim skupinama i odborima. E, bez mnogo okolišanja ja bih e, željela dati riječ gospođi Evi Kaili i zamoliti je kako bi nam iznijela evo upravo kratak sažetak ovog sastanka. Hvala lijepo gospođo predsjednice na ovom na ovoj prilici i isto tako i vezano uz ono što se događalo na parlamentarnoj skupštini. To imali smo oboje, e, dakle, čast da sudjelujemo i da rukovodimo ovo izaslanstvo šest e, nazočnih e, članova koji su aktivno osudjelovali. To je bilo izuzetno dobro. Sastanak e, i sesija prije vašavskog sastanka na vrhu i s obzirom na kompleksnost same situacije i s obzirom na sve izazove koji su stajali pred nama. Raspravljali smo isto tako i glavne prioritete NATO-a koji su pred nama. Tijekom dnevnog rada bilo je vrlo proširenih rasprava, te isto tako govora i o južnom i istočnom e, boku same NATO e, e, područja. Kao što znate, isto tako bilo je riječ o Siriji i ISIS-u, ali isto tako i nestabilnost na Bliskom istoku, Migracijska kriza i kriza izbjeglica, izbjeglička kriza bio je jedan od većih dijelova u samom dnevnom redu i na prijašnjim sastancima, te isto tako i hibridne prijednje i e, postojeći aktualni konflikti, te sve pitanja koja su povezana sa sigurnošću. Jedno od glavnih pitanja koje je postavljene je zapravo odgovarajući odgovor i kako bismo mogli pojačati e, suradnju Europske unije i NATO, jer smo e, to već u više navrata pokušavali, te nismo bili svjesni nacionalnih e, izaslanstava i, sigurnosnih pitanja, ali smo pokušali dobiti odgovore e, koji su koji puta bili kompleksni, e, koji možda nisu se ticale same specifičnosti, ali smo dobili jednu cjelovitu sliku svih onih dimenzija koje smo imali na umu, te isto tako dobili i priliku postaviti pitanje, dakle, zamjeniku glavnog tajnika NATO-a tijekom plenarne sjednice, glavne točke koje on spomenuo jest važnost da se poveća izdaci za obrambene svrhe e, s obzirom na velik broj kriznih žarišta i s obzirom na prijetnje na globalnoj razini. Kao što znate, velik broj država članica koje ne ispunjavaju svoje obaveze koje su bile dogovoreno. Također smo imali i članstvo Crne Gore koje je bilo na dnevnom redu i koje je pozdravljeno. E, svi smo se složili da zajednička i obrambena sigurnost treba biti razvijena, te isto tako i zajednička strategija za stabilnost u Sjevernoj Africi kao i na Bliskom istoku. Tijekom sesije te isto tako istaknuta suradnja između nas samih te i e, suradnja sa gospođom Mogherini te daljnje ojačanje partnerstva koje je izuzetno značajno i želim istaknuti na ovom mjestu da kada E, smo se obraćali, istaknuli smo ove teme. Što se tiče izvješća samog e, izaslanstva, mi smo ga e, vam stavili na stol kao jedan dokument sve a ono što se održava u Albaniji. U ovom trenutku želim naglasiti dakle isto tako i denat i naših predstavnika i Europskog parlamenta i to što je uočeno, da postoji predstavnici Europskog parlamenta, e, mi koji smo uspjeli sa parlamentarnim predstavnicima, e, dakle, samih članica NATO, s kojima smo uspostavili e, ponovno dobre veze. Nakon jutarnjeg sastanka za doručkom i isto tako nakon dakle razgovora o na neki način o jačanju svih naših u Studenom u Istanbulu će biti sljedeća parlamentarna skupština, te isto tako želim naglasiti nadolazeće sastanke vezano uz jačanje uloge Europskog parlamenta i NATO. Hvala vam uistinu, gospođo Kajli, na ovom izuzetno sažetom prikazu same parlamentarne skupštine NATO u Albaniji, a ja bih eh, željela ovome dodati da naše na neki način bojazni e, s obzirom na to da na mm, neki način da ne dominiramo u e, međuparlamentarnom karakteru samog e, parlamentarne skupštine. Međutim, želim podijeliti vaše mišljenje da je bilo izuzetno dobra ova, kao što ste istaknuli, ova zapaženost dakle, naših predstavnika u svim odborima koji su bili izuzetno produktivni. Uz vašu dozvolu ja bih e, željela sada da se bez rasprave završi ova točka jer mislim da Denat e, i izvješće Denata i mislim da je izuzetno dobro prikazalo cijelu situaciju. A imamo već u ovom trenutku naše cijenjene goste već i na podijum i zbog toga bih odmah krenula na sljedeću točku dnevnog reda. Da li se slažete, kolegice Kali? Hvala vam lijepa. Štovane dame i gospodo, meni je izuzetno velika čast što vam smijem predstaviti sljedeću točku dnevnog reda, a koja dotiče na neki način suradnju izaslanstava za odnose s parlamentarnom skupštinom NATO, a riječ je zapravo NATO i Europska unija kao jedna potočka, komplementarnost, kompatibilnost i mogućnost razvoja budućih struktura. Imamo dva izuzetno e, važna i uvažena gosta, gospodin Jorge Domek, kojeg vrlo dobro poznajemo i koji je izvršni direktor Europske obrambene agencije EDA, koji vrlo često predstavlja evropska stajališta i evropska gledišta, te isto tako uvaženog predstavnika iz Gana, NATO-a, generala Denis Mercier, vrhovni zapovjednik savezničkih snaga NATO za transformaciju, skraćeno SACT. Obojca će nam se obratiti i kazati nešto vezano na ovu temu. Započet ćemo sa prezentacijom gospodina Jorge Domeka i onda odmah nakon toga ću dati riječ i generalu Denisu Mercijevu. Gospodine Domek, imate riječ. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Ja bih želio zahvaliti što ste mi dali mogućnosti što se mogu govoriti o komplementarnosti i suradnji između Europske unije i NATO-a u razvoju dakle samih sposobnosti. Kao želim pozdraviti isto tako i vrhovnog zapovjednika zajedničkih snaga NATO za transformaciju. Poruka je jasna, Evropska unija i NATO nisu e, dakle e, u sučeljavanju, već su partneri. 22 članice NATO su isto tako i pripadnici NATO i moramo osigurati da različitosti u članstvima ne postanu veće nego li što su same sličnosti e, Razlog je da nastavimo dijalog kako bismo osigurali komplementarnost s obzirom na ovaj e, jedinstveni set snaga. Ne smijemo dozvoliti da se dogode dupliciranje, prije svega kada je riječ o samim programima. Komplementarnost je upravo naš mandat. E, očigledno postoje i neki limiti u kojem što možemo učiniti formalno s obzirom na političke prepreke koje su daleko šire nego obrambena pitanje. Jasno je da ne možemo odustati od ideje NATO i NATO ne može formalno sklopiti sporazum sa Europskom unijom. Da li to znači da ne možemo surađivati? Ne. Sa agilnošću i fleksibilnošću možemo maksimalizirati naše polje za benefite svih država članica i saveznika. Suradnja između Europske unije i NATO-a E, može zaprimiti mnoge oblike. Imamo formalne elemente koje je zapravo skupina za e, sposobnost, a koje je između Europske unije i NATO i koja uspostavlja kontakte. Ovaj kontakt između djelatnika jedne i druge organizacije omogućuje sve ono što možemo i na čemu možemo temeljiti našu izgradnju. Kako NATO, tako i Evropska unija igraju značajnu ključnu ulogu u stabilnosti, ali isto tako čine to na različite načine. NATO i Europska unija dijele jednake fundamentalne vrijednosti te isto tako jednake izazove. U tom pogledu, s obzirom da postoji strateška jasnoća između naše dvije organizacije, treba e, zapravo pristupiti e, sigurnošću, s obzirom da Savez je uvijek imala jedan obrambenu funkciju. Ipak valja naglasiti da obje organizacije imaju signifikantne e, preklapanja kada je riječ o upravljanje kriznim žarištima, e, prevenciji konflikta i očuvanju mira sigurnosne mjere kako na istoku tako i na jugu Europe e, učinile su da NATO rukovodstvo i EU bolje surađuju. Primjer toga je situacija u Egejskom moru kako Evropska unija i NATO mogu surađivati na ovom izazovu i kako je riječ o zapravo nezakonitom prelasku granica i upravljanju e, e, vanjskim granicama Europske unije. Ovo je izazov e, čija kompleksnost je eksponencijalno rasla u posljednjih nekoliko mjeseci. To je ujedno indikacija stvarnih pritisaka, ali isto tako i spremnosti naših dakle nacionalnih vođa da imamo suradnju i moramo isto tako dozvoliti da se dogodi ova suradnja i to sa svih strana i sa političke i institucionalne i operacionalne strane. Međutim, valja naglasiti da je ključno pitanje koliko brzo možemo prilagoditi e, se situaciji kako bismo mogli e, e, proaktivno djelovati, a ne retroaktivno. Postoji samo jedan put kojim se to može učiniti, a to je bolja koordinacija akcijom, s time da se izbjegavaju dupliciranja i time da se maksimaliziraju e, nastojanja da se iskoriste e, sami kapaciteti. Iskoristiti sve moguće e, sinergetske učinke, te isto tako i rezultati koji bi bili pramakneće naravni. Postoji potreba za Europske unije i NATO na neki način u budućnosti e, se usmjere, a ne e, ukreću se prema prošlosti u strukturiranom smislu sa potpunom transparentnošću, sa političkom senzitivnošću koje vladaju u pojedinim članicama. U ovom pogledu želim zahvaliti generalu Mesijevu te isto tako na svemu onome što je učinjeno. Europska obrambena agencija nije statička organizacija, niti je to NATO. Zbog toga moramo kontinuirano e, iskoristiti sve e, potencijale koje nam stoje na raspolaganju za zajedničku suradnju. Primarna uloga je obrana NATO-a. EU mora stvoriti poziciju da dokaže e, sve da je spremna na vlastitu obranu kako bi postao na neki obskrbitelj e, očuvanja mira, te isto tako NATO i SAD koji daju 50% svih snaga. Komplementarnost sa NATO-om u svojim osnovama je zapravo jedan izazov, ali moramo isto tako gledati i da EU unija ima slobodu u svojoj obrani i koliko god je to moguće. Zbog toga članice Europske unije trebaju podupreti razvoj ovih sposobnosti obrane te e, se suočiti sa cjelokupnim spektrumom u e, mijenjajućem se okvirima sigurnosti, a sve u svrhu zaštite građana Europske unije. U 2014. godini evropski obrambeni ministri su stvorili okvir za e, dugoročnu obrambenu strategiju. Ovaj konstitutivni element je jedan veliki korak napred u obrambenoj suradnju koja je sistematična na europskoj razini. Ovo neće samo olakšati suradnju između europskih članica, već između europskih partnera i sa Europskom obrambenom agencijom. Globalna strategija će članicama omogućiti da se usklade sa svojim obrambenim i sigurnosnim mehanizmima, a što je sigurno potrebno prije sastanka na vrhu NATO-a. Ovo će pak značiti jedan novi okvir i jedan novi prozor za Europsku obrambenu agenciju koja će prenijeti ovu globalnu strategiju u vojnu spremnost, a koju će Europska unija upotrijebiti u najširom spektrum svih mogućih izazova, kao što je to i primjerice hibridna prijetnja u ožujku ove godine, ovo će se dogoditi u suradnji sa Metom, te isto tako i u nastojanjima za transformaciju koje poduzima NATO. Vjerujem da možemo iskoristiti sve mogućnosti koje su pred nama e, komisijski plan i obrambeni plan koji je učinjen omogućit će nam da koristimo sve EU instrumente kako bismo osigurali upravo suradnju na najvišoj razini. Inovacija je isto tako jedan od ključnih elemenata. Moramo pogledati da status quo kritički promatramo vezano uz sve ono što nam stoji na raspolaganju. Moramo isto tako kritički se okrenuti prema svim točkama, te isto tako pojačati investicijske planove kako bismo spriječili fragmentaciju i nedelutorno korištenje resursa. EU je potrebno za kolektivnu pristup inovacijama koja će nam omogućiti da bismo imali inovativne tehnologije te kako bi ove tehnologije došle na dnevni red. E, mijenjanjem procesa e, zapravo treba početi odmah. Ukoliko to ne učinimo, naći ćemo se e, konzistentno u zapečku. U prosincu 2013. Europsko vijeće je iskazalo E, potrebu za integriranom, e, učinkovitom i kompetitivnom obrambenom sustavu na tehnološkoj i industrijskoj osnovi kako bi se osigurala obrambena pozicija, te isto tako suradnja sa partnerima koji na taj način postaju globalno kompetitivni i kako bi se osiguralo rast. Europska inicijativa mira kako kratkoročno, tako dugoročnim faktorima, s obzirom da je e, današnje operacije i koja gradi upravo svoje strategije na logističkim i transportnim putima, a u dugoročnom smislu e, želi da se industrijska i tehnološka osnovica pojača. E, ovaj opskrbni lanac tehnološkim i pristup ključnim tehnologijama bit će ujedno i ključni faktori u obrambenoj sigurnosti. Zbog toga upravo strateška E, pristup e, u e, dakle i financijskim sredstvima i političkom smislu mora biti zasnovama. E, sloboda nastupanja kako kratkoročno, tako i dugoročno, te isto tako očuvanje svih e, elemenata, sistemskih elemenata kako bi se vojna sposobnost e, vezano uz prijeteće okolnosti mogla odgovoriti pravom mjerom. SAD je lancirala svoju inicijativu za izmjenama svog obrambenog sustava, a što ponovno treba analizirati vojnu tehnologiju koju koriste SAD. Ukoliko Europa ne učini nešto nešto slično, mi bismo se mogli naći u tehnološkom zaostatku, a ova inicijativa bi mogla imati dugoročnih posljedica kako za saveznike, tako i za ostale i na političkom, industrijskom i tehnološkom planu. Mi smo svakako trebali osigurati konstantni dijalog na svim razinama na obje strane Atlantika, ne samo kao doktrina, već i na operativnom planu, te isto tako i na mogućim industrijskom i tehnološkom partnerstvu. Identifikacija e, ovih e, dakle, izazova moraju se na neki način e, učiniti tako da budu transparentni kako tehnološki, tako i sve ono što je Europsko vijeće zaključilo u prosincu 2013. godine. Ovo sve skupa stvara jedan zajednički potencijal kako bismo stvorili jedan novi okoliš u Europi, ali ovo će mijenjati i NATO, usprkos tome što nije izravno pogođena. Mora se uzeti u obzir isto tako i ovi istraživačka komponenta. Koja je to reakcija? Jednostavno rečeno, ovo je trebala biti test faza za anticipirajući program istraživanja u Europi, a što će biti dio višegodišnjeg financijskog okvira. Postoji još nekoliko stupnjeva e, razvoja, ali sama ambicija kao što je i e, velik broj e, uglednika kazao vezano u sve buduće programe bit će potrebna sredstva 3,5 milijarde od 2022. do 2027. kako bismo bili vjerodostojni i kako bismo stvorili upravo u esencijalnu razliku. Uspravo tome što je još od nas udaljeno pet godina do ovog novog višegodišnjeg financijskog okvira, ali ne smijemo zapostaviti jer ovo će utjecati i na Europsku obrambenu agenciju, ali će imati i na istraživačke proračune samih članica, te isto tako i tehnoloških e, novacija. Sam izazov je da se osigura komplementarnost e, spram postojećih programa, a ne kao zamjena za iste. To zaista može biti jedna promjena samog toka u velikom smislu. Što se tiče globalne strategije, otvorit će se novi kontekstualni principi i to s obzirom na programe koji su posvećeni obrani i sigurnosti, Europska obrambena agencija će morati postaviti prioritete kako substancijalno, tako i u samom procesnom smislu. Što znači da je to E, stvaranje sposobnosti sa zajedničkom e, smjerom kretanja koje ćemo dogovoriti. Riječ je o koherentnosti vezano uz obrambeni plan. Svaki država članica ima set e, programa i koji se na području NATO trebaju nastaviti. Što se tiče Europske obrambene agencije, mi se zalažemo za multinacionalnu sposobnost jer članice moraju učiniti veći iskorak u financiranju, u zajedničkom financiranju. E, moramo, e, dakle, na neki način smanjiti ove razlike između e, obrambene sposobnosti i s obzirom na isto tako obrambene snage u zraku, a isto tako i kompetitivnost na drugim razinama. U prošlosti europske snage su se e, pouzdali u američke sustave i u američke, kao što je to bilo u Kosovu 1999. i što se pak potvrdilo u Libiji 2011. EDA e je ima tri dakle pristupa dakle s jedne strane zrak, zrak, kapaciteti, smanjenje flota, te isto tako postojeće vojno naoružanje koje se može iskoristiti. Kroz e, ovo sve skupa je e, zapravo suradnja Europske e, agencije i drugih organizacija i njihova suradnja sa NATO-om. Što se tiče sastanka na vrhu NATO u Velsu, NATO je učinio plan kretanje kako bi se ispunile e, investicije na nacionalnoj razini i kako bi se donijele odluke o investicijama. Upravo ovaj smjer kretanja i plan kretanja operativan je i može biti isto tako i poticaj za zajedničke projekte. Europska e, obrambena agencija, ovi će putevi kretanja i ovi planovi kretanja dozvoliti informacije kako bi se i ovaj proces razvoja bio komplementiran vezano uz mm, dakle, kodaba i e, kao izvor informacije. Ja bih e, sada želio skrenuti pažnju vezano uz agenciju i njenu e, dakle kodaba isto tako i Kodaba kao program koji sada prikuplja informacije nekoliko tisuća planova i programa, te isto tako i mogućnosti, obrambene mogućnosti samih e, zemalja. Kodaba je e, uspjela iz ovog plana e, sačiniti popis od 60 programa koji će doprinijeti obrambenoj sigurnosti i koji će biti spremni za uporabu. To pak omogućuje da našu obrambenu sposobnost dovedemo u plan koherentnosti zajedno sa NATO programima. U konačnici agencija koja isto tako podupire interakciju između ministara obrane te drugih europskih institucija kao što je to Europska komisija te isto tako podupire njihovo nastojanje da se i europski obrambeni programi usklade. S obzirom na bliskost sa Europskom komisijom, EDA može ponuditi nekoliko e, primjera e, Cezar koje će imati značajan utjecaj na obrambenu e, zajednicu, a koja ima ujedno i najveću flotu sa 2000 boraca, 800 borbenih zrakoplova i 2600 helikoptera, a prema nekim procjenama e, trošak Cezara će biti 4 milijarde eura. I to će upravo imati utjecaj na NATO upravo zračno, upravljanje zračnim prostorom, te isto tako premošćivanje sa e, onim programima, te isto tako i usklađivanje sa nacionalnim programima te isto tako i NATO snage koje su na taktičkim razinama uključeni u Cezar i koji su kroz EDA uključeni u same programe. Dolazim do zaključka svog izlaganja i želim kazati da naglašavam da se promjenjene okolnosti sigurnosti ne dozvoljavaju da sjedimo na miru prekrštenih ruku, s obzirom da sve češće čujemo države članice kako bismo izbalansirali e, dakle, teritorij obrane te isto tako stvorili mjere za zaštitu od hibridnih prijetnji. E, suradnja ne samo da je značajna za Europsku uniju, već i za NATO. Sada se nalazimo u, eru, u eri pojačanih prijetnji. Ukoliko ne možemo sada surađivati, kada bismo onda mogli surađivati? Očigledno da je put još dugačak koji je pred nama i moramo učiti jedni od drugih, međutim krećemo se u ispravnom smjeru. Želim vam zahvaliti što sam imao prigodu prezentirati vam te isto tako zahvaliti se generalu, te isto tako e, zahvaliti na njegovom dolasku. Ja ću biti otvoren za sva vaša pitanja i sve vaše intervencije. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa gospodine Domak. Mogu li sada zamoliti generala Mercija da e, dođe na podi? Hvala lijepa. E, da uzme riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice, cijenjeni zastupnici, gospodine Domek, dame i gospode. Čast mi je veliko zadovoljstvo imati ovu priliku obratiti se odboru u e, nazočnosti predstavnika Europske e, obrambene agencije. E, mi ćemo, to će doprinijeti boljoj suradnji između NATO, Saveza i Europske unije. Kao što sam rekao u svom govoru prije mjesec dana, vjerujem da ta suradnja više nije pitanje izbora, nego pitanje volje Mislim da nemamo drugog izbora nego da e, se pozdamo u kompetencije svake e, agencije i da e, učinimo najbolje od svega toga. Evropska unija i NATO se moraju udružiti kako bi se suočili sa izazovima u 21. stoljeću. Što se tiče naših vojnih kapaciteta, e, objasnit ću zašto moramo ih razviti dalje i e, opisat ću područja gdje smatram e, da je taj daljnji razvoj, koji je daljnji razvoj potreban sljedećih 15 godina i kakve uloge u, pri tome bi mogli igrati ACT i Europska obrambena agencija. Dopustite mi da započnem e, tako što ću citirati e, gospođu Mogherini koja je rekla da se svijet u proteklom desetljeću jako promijenio. E, znam da se svi slažemo da se brzina tih promjena vjerojatno neće smanjiti i da E, ćemo imati još više zajedničkih prijetnji izazova u budućnosti. Kao što već vidimo danas e, i na istoku i na jugu E, simultanost kombinacija svih prijetnji e, dalje doprinosi sve veće kompleksnosti našeg e, sigurnosne situacije. Mi zapravo ulazimo u novu eru gdje rješenje kriza zahtjeva višu razinu koordinacije između država i ne mnogih međunarodnih organizacija. Poboljšana suradnja između NATO, Saveza i Europske unije može pomoći saveznicima zemljama članicama i partnerima da bolje e, budu pripremljeni za krize i da bolje na vrijeme odgovaraju na sveobuhvatni način e, na eventualne e, krize. To me dovodi do druge stvari koje sam htio reći, a to je da naše militar, naši vojni kapaciteti se moraju na odgovarajući će način prilagoditi kako bismo osigurali učinkovitu obranu i e, odvraćanje danas i u budućnosti i kako bismo bili u stanju suočiti se sa svim izazovima. E, to nisu područja koja su isključivo u nadležnosti NATO saveza, nego traže e, doista suradnju između naših organizacija i zemalja članica kao prvo buduće operacije tražit će, razvoj novih arhitektura za našu e, e, koja, koja će dopustiti e, integraciju naših kompetencija i suradnju sa međunarodnim organizacijama i to će povećati našu e, mogućnost da e, prepoznamo i otkrijemo buduće krize i na vrijeme na njih reagiramo. Mi želimo promovirati jedan novi pristup koji se temelji na e, ne netajnim informacijama E, u kombinaciji sa e, tajnim informacijama. To će e, olakšati dijeljenje informacija sa, na primjer, drugim organizacijama i sa Europskom unijom. To će također tražiti nove napore u obuci kako bi se poboljšala sigurnost u našem okolišu. NATO, Savez i Europska unija će e, u budućnosti imati e, bolje koordinator, e, koordinirane vježbe. Kao što smo već vidjeli prilikom certificirane vježbe EU borbene skupine u Višegradu i za vrijeme vježbe Trident Juncture 15. E, moramo razviti interoperabilnost e, kako bismo imali više, e, iskoristili sav potencijal svih naših partnera i kako bismo maksimalno iskoristili njihov potencijal u našim budućim operacijama. Dakle, mi razvijamo planove kako bismo optimizirali, pojednostavili, sinhronizirali brojne inicijative našeg partnerstva koje implementiramo. Mi razvijamo jedan modularni okvir kako bismo e, oblikovali te planove i kako bismo ponudili nova područja suradnje sa Europskom unijom sa ciljem da se izbjegne e, nepotrebna duplikacija e, napora. Također ćemo E, razmišljati o novim inovativnim pristupima, logistici i održivosti. To će uključiti i veću suradnju i međusobnu podršku sa e, civilnom i vojnom logistikom i e, u području u kojima je Europska unija razvila zanimljive perspektive moramo pružiti znanje, vještine i e, pristupe e, kako bismo e, se mogli nositi sa novim izazovima. To će omogućiti da obje organizacije profitiraju od svih kompetencija od kojih koje posjeduju svi partneri. E, moramo dakle imati jedan koherentan sustav e, snaga u budućnosti kako bismo bili u stanju suočiti se sa svim e, mogućim izazovima. Saveznici su posvećeni poboljšanju svojih sposobnosti reagiranja na izazove reinvestiranje u sektor obrane i sigurnosti e, donijet će značajne promjene koje su i potrebne što, su, e, što e, je nešto o čemu se obje organizacije slažu. Mogli bismo također proširiti naš dijalog sa nacionalnim državama kako bismo i njihove e, obrambene sigurnosne planove integrirali u naše e, planove, a to e, znači da e, se može raditi o multinacionalnim inicijativama u na obostranu korist ovo naše obje organizacije. Ova pitanja mogu biti tema razgovora na sljedećem forumu E, na sljedećem NATO industrijskom forumu i godišnjoj konferenciji Europske obramene organizacije koje će biti organizirane kao dva događaja, jedan iza drugoga 9. i 10. studena 2016. u Briselu to bi moglo za rezultat imati opipljive prijedloge e, za obje organizacije. Mnogo toga se može postići boljom sinhronizacijom postojećih inicijativa i u NATO savezu i u Europskoj uniji. E, e, NATO e, razmatra kako dronovi, odnosno bespilotne letjelice se mogu uklopiti u e, buduće C2 arhitekture našeg saveza i u naše operativne standarde, dok je Europska obrambena organizacija radi na integraciji dronova u Europsko jedinstveno nebo. Taj kombinirani e, napor mogo bi osigurati interoperabilnost e, kako sa civilnim, e, tako i sa vojnim mrežama. Sljedeći taj primjer ACT i EDA bi mogli konsistentno olakšati razvoj budućih vojnih sposobnosti podupirući inovacije i izbjegavajući nepotrebne duplikacije napora. postoji potreba da se dijeli e, inovacije, da se identificiraju nove ideje, da ih se procjenjuje i implementira na e, način koji najviše obećava kroz najprikladnije nacionalne i multinacionalne inicijative. Dakle, važno je sinhronizirati nacionalne e, razvojne napore kako bismo postigli najveći mogući, e, najveću moguću razinu interabilnosti u budućnosti. I na kraju bih rekao e, da smo na putu prema budućnosti već krenuli sa starta i moramo osigurati da su svi dionici uključeni i kao što sam već rekao to je više to je manje pitanje e, e, izbora a više pitanje dobre volje mogu vas e, uvjeravam vas da su ACT i EDA već počeli surađivati i razvijati područja suradnje u budućim mjesecima hvala na pažnji rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa gospodine generale, ja sada otvaram raspravu. E, prva riječ ima gospođa Ines Ajala Sender. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Vrlo mi je drago e, bilo saslušati ove prezentacije o e, suradnji ove dvije važne organizacije. Ono što bih htjela pitati e, jedno vrlo konkretno pitanje, možda ćete moći odgovoriti, možda ne, ali u vezi sa operacijama u Sofiji upravo u vrijeme kada se odlučivalo o davanju mandata e, NATO savezu e, za kontrolu e, turskih obala na Sredozemnom moru. Dakle, situacija, kao što znate o tome smo već prije govorili, vidjeli smo kako se odvija ta suradnja operacija Sofija, je imala mandat e, za spašavanje e, života kako bi se e, spriječilo trgovce ljudima da ostvaruju svoje profite, ali također smo čekali zeleno svjetlo kako bismo mogli otići i u blizinu libijskih obala dok čekamo da se tamo stabilizira vlast. S druge pak strane imamo NATO flotu koja se nalazi u Sredozemnom moru i možda nam u tom smislu možete dati odgovor, iako sam svjesna toga da to možda nije najbolji primjer, ali e, pitali smo tada i e, još uvijek se pitamo u čemu, je tu, u čemu se sastoji ta komplementarnost. U slučaju E, operacija Atalanta, tamo smo vidjeli da je operacija bila dobra i sad me eto zanima u kojoj mjeri mislite da e, je ta suradnja i ovdje moguća. Hvala lijepa, gospodin Jeffrey Van Orden ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. vrlo mi je drago što su ovdje e, visoki dužnosnici iz NATO saveza. Drago mi je što je ovdje gospodin Domek. Evropska unija ima lošu reputaciju i to nije ni čudo jer živimo u jednom e, malo e, nerealno zamišljenom svijetu. kad god čujemo da SAD Eh, inzistira na tome da evropski partneri čine malo više kako bi se mm, kako bi pojačali svoj doprinos eh, našem NATO savezu eh, odgovor na to sigurno nije razvoj posebnih e, obrambenih struktura Europske unije. Ono što je potrebno je e, koncentrirati se na revitalizaciju NATO saveza. Ambicija Europske unije je e, jedno odvraćanje od tog, toga na što bismo se trebali fokusirati. E, evo, mi i danas govorimo o dvije organizacije, međutim članstvo obje organizacije je isto. E, razlike su naravno e, u tome da se u tim neki, u tom savezu Europskom savezu da su eksplicitno isključene SAD i Kanada. 28 zemalja članica Europske unije da Dakle, o čemu vi to pričamo, zajedničke vježbe? Pa to su isti članovi o čemu govorimo dvije flote na Mediterane? Ja se ovim bavim već dovoljno duge. Kada sam bio u, e, radio u NATO-u, imali smo besmisleno dvije flote na e, Jadranskom moru. Imali smo NATO flotu i onda je neko došao sa pametnom idejom da bismo e, trebali imati i EU flotu. Dakle, isti brodovi iz iste mornarice e, su e, sad tamo e, pod jednim drugčijim sustavom političke kontrole glumili kao da su to dvije flote, dok se nisu Francuzi ipak opametili i uvidjeli da je to besmisleno. Dakle, kad imamo te sastanke, razgovaramo e, na taj način, a nitko ne govori zapravo istinu, nitko čini se nema hrabrosti izreći stvari onako kako one jesu. Naravno, ako želimo uložiti veće napore u naše obrambene sposobnosti, najbolja E, stvar koja se može dogoditi Europskoj e, obrambenoj agenciji je da ju se e, ukine i da, odnosno da ju se stopi sa NATO savezom ono što je najvažnije je da evropljani e, mogu operirati skupa sa našim saveznikom bez kojeg ne možemo a to je SAD naravno e, da trebamo biti u stanju e, surađivati međusobno odnosno naša operabilnost je tu naravno potrebna ali E, ne možemo e, stvoriti dvije posebne organizacije i onda pokušati e, razmisliti kako te dvije organizacije trebaju ili mogu surađivati, a pritom su članice jedne te iste. 1998. za to krivim premijera Ujedinjene kraljevine Tonija Blera, on je skinuo nogu sa kočnice zbog svojih vlastitih e, ambicija i dopustio je Europskoj uniji e, dakle sastao se sa predsjednikom Širakom i tu se odlučilo da bi Europska unija trebala razviti vlastite obrambene e, sposobnosti. Dakle, to je bilo potpuno ludilo. Kada se u Jednjoj kraljevini raspravljalo o tome, radilo se o tome da se razvijaju veće obrambene sposobnosti kao da se time pokušavalo postići da malo zaostali evropljani zapravo učine nešto više. E, a na kontinentu oni koji su se vodili tom, e, tom ideologijom za cilj su imali nešto potpuno drugo, a to je Ujedinjena Europa. Dakle, e, za tjedan dana narod u Ujedinjenoj kraljevini će glasati o tome hoće li ostati u Europskoj uniji ili ne. I pritom su dva velika najvažnija pitanja gospodarstvo i imigracija, ali E, mislim da je e, vrlo važno i pitanje takozvane europske vojske. E, svi poriču da to žele, naravno da će konzervativni predsjednik vladovinje kraljevine staviti veto na takvu glupost kao što je vojska Evropske unije E, naravno da postići podjelu između Evropljana i SAD-a e, je nešto što bi najviše oduševilo gospodina Putina. E, čini se da smo glupi gluhi i slijepi i ne vidimo što se oko nas događa. Svi znamo da je obrana naše slobode NATO savez i to je ono u što trebamo staviti sve naše resurse, a sve drugo je potpuna besmislica e, iza koje ambicije za političku integraciju Europe E, dakle pod zastavom EU, a to je upravo ono protiv čega će narod u Ujedinjenoj kraljevini e, biti i e, vjerujem da bi narod i u drugim zemljama glasao protiv toga, uključujući i Francuze koji su sustavno odbili svaki eh, EU ugovor koji je stavljen pred njih i o kojem su morali glasati. Dakle, eh, svaki put kad imamo ove rasprave eh, se čudim tome što nitko ne govori o stvarima onako kako one jesu. Dakle, pustimo te gluposti, E, o suradnji ne treba nam uopće Evropska unija i sudjelovanje Evropske unije kako bismo imali e, vojne projekte uz suradnju svih e, članica imali smo već vrlo uspješne projekte između niza evropskih nacija i drugih i ne treba nam tu nikakvo uključivanje Evropske unije u sve to skupa Dakle, želim vam jednostavno reći za ime Boga dajmo, budimo realni i otvoreni, govorimo u e, opasnom svijetu i moramo se koncentrirati na NATO savez. Pred nama je NATO summit i e, on će vjerojatno također biti e, inficiran željom Europske unije da vije svoju malu zastavicu E, vjerojatno će u završnom komunikeu biti nekoliko pa, pasusa o tome doprinosu Europske unije i slično, e, a to je sve kompletna besmislica. E, ja bih želio da kad sjedimo za tim stolom da govorimo o NATO savezu i zaboravimo sve ove ostale bedastoće. Evo to sam htio reći. Mrs. Sabine Lozi. Zastupnica Lozing, izvalite. Hvala lijepa. ovo su sad bila vrlo općenita razmišljanja koja nemaju koja se onda trebaju povezati sa konkretnim eh, praktičnim razmišljanjima eh, sa strane mojeg kluba zastupnika mi smatramo da bi Europska unija trebala biti civilna civilne prirode i da eh, za mene koja nemam nikakvu vojnu naobrazbu teško je zamisliti uopće te neke vojne E, koncepcije dakle što su sad tu ta preklapanja između Europske unije i NATO e, trupa odnosno snaga je, ono što bih ja sada htjela je zamoliti vas za malo veću konkretnost na primjer e, što se tiče veze između E, snaga Europske unije i NATO saveza. Kako bi to trebalo izgledati? To se traži ne samo e, vi, nego i u nekim prijašnjim e, zaključcima koje su, koji su objavljeni zaključcima i Europskog parlamenta e, se govori o tome kako to sad izgleda, kako bi to trebalo izgledati, da li su to sad pojedinačno e, vojne snage, obrambene snage pojedinih zemalja članica u suradnji sa snagama NATO saveza ili kako, kako to trebamo e, to zamisliti. Kako bi konkretno trebala izgledati ta e, suradnja, taj strateški centar izvrsnosti, e, to što je zamišljeno e, za Rigu. Dajte nam malo to objasnite da bismo mogli malo konkretnije to sve skupa zamisliti. Hvala vam. Sada bih zamolila naše uvažene paneliste da daju odgovore na pitanja koja su već postavljena, nakon čega ćemo započeti sa drugim krugom pitanja. Dakle, možda možemo istim redoslijedom gospodin Domek pa general mesije Hvala vam što se prvog pitanja tiče koje je postavila zastupnica Ajala. koja je van mog rada u EDA, u obrambenoj agenciji, više operativne naravi, pa se možda general može time zabaviti, pozabaviti. Ono što mogu reći je, kao što sam već i u svojoj intervenciji spomenuo, dvije operacije su u potpunosti trenutno razdvojene. Jedino što je jasno, kao što je E, visoka predstavnica neki dan spomenula da ćemo vjerojatno tražiti potporu NATO-a u nadzoru e, nove operacije Sofije. To je trenutno što se očekuje i to je jedan sastavni dio vrlo fine ravnoteže koja je u Vijeću sigurnosti UN-a postignuta. Zbog toga, dakle, se prema tome prilično oprezno odnosimo. Odgovorio bih i na sljedeće pitanja, osobito ono gospodina Van Ordena. Znam da se približavamo referendumu i priča se o svačemu. Prva stvar koju ne bismo smjeli učiniti je previše pojednostaviti situaciju. Osnovno što moramo reći, čak iako govorimo u ime naših američkih transatlantskih saveznika, oni su nam u više navrata rekli da se Europa mora pobrinuti za svoju vlastitu sigurnost. I zbog toga Europska unija mora to razmotriti. Nadalje, poprilično mi se simplističkim čini reći potreba nam je samo NATO. I zapravo se pokušava previdjeti ono što mi radimo na europskoj razini, a to je da i dalje ostanemo relevantan saveznik unutar NATO-a. Ja radim deset godina u NATO-u, bio sam šef kabineta gospodina Solane i mogu vam reći da u budućnosti NATO neće biti relevantan dionik ukoliko Europska unija neće biti sposobna preuzeti svoje vlastite obrambene odgovornosti, a ima obrambene odgovornosti. Vidimo što se događa što se imigracijskog pitanja tiče, ne radi se više samo o pitanju da li je nešto civilno ili vojno pitanje. Suočavamo se s novim izazovima koji idu dalje od čiste definicije obrambe, obrane. Ista stvar se tiče i zaštitom naših građana, napadi u Briselu, Parizu i drugdje. Oružane snage zapravo sada trebaju na sebe preuzimati misije koje nisu predviđene u kontekstu NATO-a. Znači li to da trebamo odustati od održavanja svojih sposobnosti? Sljedeće pitanje je da... Dakle, pitanje koje se tiče jednog dvoslojnog rada s jedne strane. Radi se o sposobnostima samih država članica i radu na tome, bez obzira kako i gdje će to države članice učiniti, u UN-u, u u nato na nacionalnoj ili europskoj razini. Dakle, nema tu rasprave o tome kakva će biti način upotrebe ovih sposobnosti. Ono što vas ja moram uvjeriti je da moramo nastaviti inzistirati na toj obrambenoj suradnji, jer jedini način na koji možemo zadržati snažnu europsku obrambenu industriju u Europi je da države članice surađuju kroz programe i rade na svojim sposobnostima i strateški gledano bila bi velika pogreška od toga odustati, jer to se pokazalo u prošlosti da nemamo sposobnosti koje su nam potrebne kako bismo proveli operacije sa dovoljnom slobodom djelovanja. I to je potpuno jasno nužnost. Da kako, Putin bi bio najzadovoljniji da dođe do razdora između NATO-a i Europe, ali mislim da do toga neće doći. Zapravo, ovakve rasprave nas mnogo više mogu razdijeliti. Također ne smijemo zaboraviti što radimo u obje organizacije. Dakle, sva politička ograničenja koja postaje, pokušavamo upariti naš rad sa radom koji se radi unutar e, sakta savezničkih snaga NATO za transformaciju i također ne želimo duplicirati naš rad. Mogu se samo složiti s onime što smo čuli od Horhea. Ja bih samo jednu drugačiju perspektivu zauzao što se prva dva pitanja tiče. Za mene Prva stvar je, imamo dvije organizacije sa različitim djelokrugom rada. E, da imamo samo jednu sa istim članicama, to bi nam svakako olakšalo život. Ali imamo dvije, zbog toga toliko energije moramo e, ulagati u osnaživanje i održavanje naše suradnje. Na temelju toga, stvarnost je takva da kada sam ja spomenuo s svom izlaganju da ulazimo u novo doba, pod time sam mislio danas imamo veću međusobnu povezanost kriza nego što je to bio slučaj prije. U NATO i dalje svoj rad temeljimo na strateškom konceptu iz 2010. koji tri suštinska zadatka definira kolektivna obrana, upravljanje krizama i zajednička sigurnost. Ti suštinski zadaci u prošlosti su bili mnogo više odvojeni, dakle kolektivna obrana, suradnja, upravljanje krizama, svako je bilo zasebno pitanje. No sada to više ne stoji. Ukoliko imamo neku krizu na Baltiku s Rusijom, najvjerojatnije ćemo imati i krizu na Crnom moru, probleme u Siriji, sukobe na Gornom Karabahu. Sve te krize međusobno su povezane. I zbog toga nužno je i međusobno povezati ove suštinske zadatke i naše reakcije koje bi trebale biti koordinirane između različitih međunarodnih organizacija. Jer krize se više ne mogu događati izolirano jedna od druge. I da imamo te iste snage koje su na raspolaganju što nam komplicira rad. No ono što je dobro i što smo unutar naše agencije učinili i što ćemo nastaviti u smjeru potpore operaciji Sofija je da poprilično dobro možemo koordinirati svoj rad. U budućnosti vjerujem da ćemo morati definirati načela i nadležnosti svake pojedine organizacije kako bismo vidjeli kako doista možemo čak i upravljanje tih operacija povezati. Vjerujem naime da ako imamo na umu naš rad u prošlosti, imali smo operacije koje je UN vodio, Europska unija, NATO, nacionalne države, ali sa time je gotovo. Naše operacije će sada trebati snažniju povezanost svih ovih organizacija i država. I kada pogledamo hibridne scenarije, on slučajevima gdje prag definicija neke krize neće biti jasan, ono što će se dogoditi će biti da će se vjerojatno neke snage eh, odaslati od strane NATO-a, neke pod nacionalnim zapovjedništvom ili nečim drugim. I to ćemo morati povezati. I to što nakon Varšavskog pakta moramo učiniti, moramo vidjeti kako će to funkcionirati. I čak i ako nam se to ne sviđa, to će biti stvarnost. Kako razmenjujemo obavještajne podatke? Rekli smo da u NATO pokušavamo već donijeti odluku o strateškom upravljanju koja se temelji na nepovjerljivim informacijama, što će olakšati razmjenu informacija, kako bi se lakše otkrili prvi znaci nekakvih hibridnih scenarija, jer u samom početku oni neće biti toliko jasni. I naš rad biti će usmjeren ka tome da u toj suradnji između organizacija idemo koliko god daleko možemo naš proces razvoja sposobnosti također ovo. Imamo različite perspektive pristupe, ali mnoge stvari možemo podijeliti i možemo ići korak dalje, osobito ako gledamo e, dugoročno. Moramo integrirati u koordinaciju sa SAD-om u ovo, jer se radi o važnom dioniku i ovdje je najvažnija interoperabilnost i to je ono što smo pokušali napraviti. Pobrinuti se da ne dupliciramo naš rad, i tu ponovno koristimo e, najbolje kompetencije svake pojedine organizacije. Kad kada više vojne strane za standarde koje razvijamo u NATO-u, a kad kada više e, civilne strane koje e, Europska obrambena agencija EDA organizira. I tako smo sigurni da ćemo povezati, objediniti naš rad. I slažem se, to je kompliciralo dodatno naš rad sa 20 država koje pripadaju obje organizacije, ali to je tako i postoji cijeli niz načina da bolje koordiniramo svoj rad. Zbog toga i dolazi zajednička deklaracija u Varšavi koja se temelji na onome što imamo. Možemo sanjati o stvarima, stvarima ali sastanak u Varšavi država se sljedeći mjesec i mislim da će to osnažiti našu povezanost, način e, nošenja s krizama, koja još jednom će zahtijevati povezani trud različitih organizacija. Treće pitanje. EU, dakle, Europska unija ima i vojnu civilnu komponentu i postavlja se pitanje da li koordiniramo svoj rad. Prije svega ta koordinacija će se poboljšati uz dolazeće vježbe. E, ponovno ključna je interoperabilnost našeg rada. I to dosta dobro funkcionira. NATO radi na većini aspekata militarne koordinacije, ali to koriste europske snage pa se čak i velik broj snaga koje su van euroatlantskog područja. Dakle, definiramo ovdje standard u NATO koji je vrlo važan. Dakle, želimo se osigurati da nacionalni zapovjedni kontrolni sustavi mogu biti međusobno povezani i interoperabilni. I to je ono što je ovdje najvažnije. Dakle, radi se o sistemima koji se neovisno razvijaju, a mi razvijamo standard, dakle Federative Mission Networking, to radimo u mojem stožeru i dobra je stvar što su Amerikanci prihvatili naš standard. Dakle, ne prihvaćamo mi njihov standard, već oni naš i danas e, se taj standard uvelike širi i posljednja zemlja koja je službeno odlučila pridružiti se tome je Novi Zeland i Japan. Dakle, radi se o nečem dobrom i to je način na koji možemo e, shvatiti da će sve krize biti međusobno povezane i ne nužno ograničene na euroatlantsko područje. Vidimo to u Siriji gdje je i Australija uključena. I dakle na taj način razvijamo svoju sira suradnju. Što se strateške komunikacije tiče, to je vrlo važno pitanje i tu se radi također o našem centru izvrsnosti na kojem radimo. Moj stoži primjerice tu odgovoran za NATO akreditiranje centra izvrsnosti. No ti su centri nacionalni centri. Može ih akreditirati NATO ili EU, ali oni su nacionalni centri, što znači da se ondje može koordinirati e, dosta toga i otvorenije i lakše zaraditi. Mm, to se dogodilo i sa strateško-komunikacijskim centrom u Rigi, koji ima vrlo velike kompetencije, ali imamo još jedan takav snažan, sjajan centar u Estoniji, koji se bavi kibernetičkim pitanjima. Dakle, te centre mogu koristiti obje organizacije. Mislim da su oni dobri pokretači naše suradnje. Dakle, pitanje strateške komunikacije bit će jedno od vrlo važnih i zbog toga na samitu i deklaraciji u Varšavi, deklaraciji EU-a i NATO-a, razvit ćemo koordinaciju što se tiče nekih hibridnih scenarija i isto tako e, razvijamo scenarije sa cijelim nizom aktivnosti koji uključuju stratešku komunikaciju i što će pokazati, istaknuti kako na praktičnim pitanjima možemo zajednički bolje surađivati. Uvijek je lijepo pričati da mi surađujemo, ali mi radimo na praktičnim, pragmatičnim pitanjima zajedničkim. Hvala vam, zamolit ću zastupnike da razmotre svoja sljedeća pitanja dok ja dam kratku intervenciju. Nakon što sam Jeffrey Van Ordena saslušala, voljela bih nešto više reći o cijelokupnom pitanju suradnje između NATO-a i Europske unije u pitanjima sigurnosti. Dakle, Europska unija je međunarodna organizacija koja se bavi cijelim nizom pitanja. I po svim tim pitanjima organizacija je spremna ostvariti opipljive rezultate. I zbog toga traži ravnotežu između ciljeva meta u mnogim područjima a sigurnost je jedno tih područja. I kada govorimo o postizanju ravnoteže, to jasno vidimo sa, vezano uz Junkerovu odluku da posjeti Sankt Petersburg. Za neke države članice prijetnja Rusije nezakonita aneksacija jedne suverene zemlje je neposredna prijetnja. Fizička, stvarna prijetnja svima. I zatim imamo neke odluke u čijem donošenju zapravo prevladavaju neki ekonomski čimbenici. U mojoj regiji zbog toga još uvijek pokušavamo biti vjerodostojni član Europske unije i okrećemo se NATO kao glavnom eh, tijelu koje nam osigurava sigurnost. Tijekom mog rada u nacionalnom parlamentu također smo u raznim formatima surađivali sa parlamentarnom skupštinom NATO-a i već prije nekoliko godina slušala sam izlaganja gotovo polovinu izlaganja koja sam slušala bavila se europskom tematikom, europskim sigurnosnim programom, dakle pripremama za suradnju. Tako da imam sa svoje strane tri pitanja. Prije svega, poimanje prijetnji, sigurnosti u Europi nužno je doći do zajedničkog poimanja prijetnji sigurnosti kako bismo mogli planirati razvoj sposobnosti. One bi trebale biti odgovarajuće e, definiciji ovih izazova. Dakle, koje je točno značenje komplementarnosti to me zanima i zanima me na koji način ACT doživljava tu komplementarnost ili EDA kako doživljava istu komplementarnost. Dakle, zanima me stav obaj panelista o Turskoj i u Ukrajinama te mogućnostima koje postoje. Imamo li još kako pitanje? Mm, gospođa Ayala Sender. Hvala vam lijepo. Na temelju rasprava i onoga što je gospodin Van Orden rekao, mislim da se zapravo svi trebamo uključiti Dakle, mi ovdje nemamo nijakvu kampanju, ne promičemo ništa u našem odboru. Ja sam postavila pitanje i bila zainteresirana za informacije. A onda čujemo ovakvu intervenciju gospodina Van Ordena. Ne mislim, gospodine Van da bi se time trebali baviti. Kada mi ovdje, španjolci, provodimo svoje kampanje, vi se tome protivite. Sada tjedan dana prije referenduma provodite kampanju. A ja samo pokušavam prikupiti informacije. Ja sam vas s poštovanjem pristojno saslušala, pa bih i vas zamolila da me se ne prekida. Na temelju mog iskustva i ja sam u svom gradu imala američke baze. I mi dalje branimo suradnju s NATO-om, ali isto tako čuli smo činjenicu da smo u Europi tradicionalno sebični, jer nismo toliko novaca ulagali svoju obranu. Logistički govoreći, kada pogledam učinke toga, mislim da sada u praksu provodimo nešto što nije bilo lako. Čuli smo o tome, dakle, postoje različite povijesne percepcije stvari, različite kulture, suradnje. A sada se otvara jedan dijalog kako bismo razriješili pitanje naših odnosa. Svijet je vrlo složen. Simplistički je reći da jedna snaga tijelo može riješiti sva pitanja. Osobito s obzirom da mi kao Europska unija i svoje zemlje moramo razmišljati sami o svojem poimanju ovih pitanja. Možda u Španjolskoj imamo drugačije poimanje NATO-a nego u Poljskoj, Finskoj ili Belgiji. Dakle, jasno mi je što pokušavate Atlanta operacije, druge operacije vrlo su dobro funkcioniranje i moje pitanje neka nova operacija s nekim novim mandatom, da li je možda moguće jer smatram da bi bilo zanimljivo i važno za građane da shvate, vide što se ovdje događa, kako suradnja funkcionira. A u budućnosti, ako razmatrate nešto složenije, zanimalo bi me čuti o tome. Dakle, mislim da bi bolje bilo imati jedan zapovjedni centar, ali vidjeli smo to i u Rimu je radilo se jednom britanskom vojnom stručnjaku koji je objašnjavao kako se stvari razvijaju, dakle radilo se kompliciranoj operaciji i bilo je doista nužna suradnja s NATO-om. Dakle, svijet je sada mnogo kompliciraniji i Europa mora preuzeti svoje povijesne odgovornosti. nije lako okupiti nas sve uz različite prijetnje koje danas postoje, kao što je predsjednica s pravom rekla. No, konačno se krećemo prema tome da preuzmemo svoje odgovornosti. A za to nam je prije svega potreban europski konsenzus, a tu postoje također i mogućnosti za radna mjesta, za vojnu industriju i to trebamo uzeti u obzir. Naslažem se da je to nužno. I to govorim od početka. Ovaj prijedlog koji je SAD podržao trebalo bi ići na jedan zajednički način određivati i to ćemo sljedeći tjedan vidjeti na sastanku u Varšavi. Dakle, trebamo surađivati, ali trebamo i preuzeti svoje odgovornosti na najbolji mogući način. Jasno mi je da je to komplicirano, s obzirom na stvarno stanje stvari. Ali to su različite stajališta, dakle moramo pokušati pružiti obranu e, svim ljudima u vidu prijetnji u Europi, globalnih prijetnji i svakako okupiti naše snage i u drugim područjima gdje pokušavamo e, ponuditi pomoć. Dakle, moramo iskoristiti prilike i za radna mjesta i za industriju. Želi gospodin Van Norden nešto reći još? Gospodin Štetina. Hvala vam. Dakle, vidim da postoje dvije jasno profilirane skupine e, zastupnika u našem parlamentu. Jedna skupina koja dolazi iz tradicionalnih zemalja Europske unije i zastupnici koji dolaze iz zemalja bivšeg sovjetskog bloka. A ova druga skupina ima potpuno drugačije povijesno iskustvo nego prva. Dakle, tradicionalni članovi i izvorni članovi Europske unije. Predsjednica je spomenula prijetnju Ruske federacije nakon aktivnosti na Krimu i Donbasu koja je vrlo visoka i oni od nas iz bivših sovjetskih kolonija doista jasno doživljavaju ovu prijetnju. I zastupnike iz tradicionalnih zemalja Europske unije zamolio bih da nas saslušaju. Gospodine generale, nedavno sam se vratio iz Donbasa. Razgovarao sam ondje s visokim predstavnicima ukrajinskih oružanih snaga kao i sa zapovjednicima dobrovoljnih bataljuna. I oni zapravo snose najveći dio teret obrane područja Donbasa i Luganska. Oni su me zamolili da vam prenesem informaciju da im nedostaje oružja. Dakle, im treba oružje, municija, oprema i moralna podrška. E, rat je ondje strašan, deset tisuća ljudi je poginulo, jedan i pol milijuna je interno raseljenih osoba i zanima me jesmo li sposobni, voljni, bilo kao članice NATO-a ili članice Europske unije, uvažiti te molbe za pomoć. Prva stvar koju moramo učiniti je zatvoriti granicu između Ukrajine i Ruske federacije. Svi vojnici sa kojima sam razgovarao, iskusni vojnici, bore se i u miru ondje već dvije godine. I rekli su kada se granica konačno zatvori, rat bi mogao biti završen kroz mjesec dana. Dakle, moje pitanje možemo li tu nešto učiniti. Thank you. Hvala vam lijepa, pan Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Činjenica koja nas uh, uvijek mora vraćati u realnost jest sljedeća, a to je da velik broj država članica Europske unije koji su ujedno i članice NATO saveza zapravo ne postoji niti jedna zemlja koja je prvo bila članica Europske zajednice, a onda članica NATO. Mi svi smo u ko, dakle, koliko god je riječ o različitim vremenima, prvo bili članice NATO-a. Što se tiče dakle, mm, obuhvaćanja naših sigurnosnih interesa, onda je u Poljskoj ili u Dinoj Kraljevini, a i u Baltičkim državama, a i u državama poput e, Češke uvijek bio slučaj taj da su sigurnosna pitanja uvijek bila pitanja NATO saveza. Ako govorimo o komplementarnosti između Europske unije i NATO, onda svakako to uvijek moramo imati na umu. Postoji još e, jedna temeljno načelo i temeljno pitanje da li je Europska unija unija država ili je to organizacija koja je stremi ka tome da ima još i neka druga zajedničke komponente postoje različita gledanja na ovo pitanje i ovo bi trebala Evropska unija prihvatiti kao činjenicu. Sve ono što sada iznosem naravno ne znači da ne vidim potencijal za suradnjom između Evropske unije i NATO i to na temeljima komplementarnosti, ali u suglasju sa našim angažmanom unutar samog NATO saveza. Svi mi znamo da su Amerikanci snosili na svojim plećima najveći teret i to tijekom hladnog rata. Oni su bili ti koji su naravno pokazali najveći angažman koji su uh, u Europi djelovali, u Europi taj hladni rat ostaje hladan, ali u drugim dijelovima svijeta to je bi izuzetno vrelo i vruće područje. Što znači potrebno je da se angažiramo u Europi, moramo biti konkretni, moramo i financijski doprinijeti obrani e, od ruskog propagandnog rata moramo daleko više toga učiniti. To je rat koji se usmjerava i protiv javnosti u članicama, ali koji se izravno obraća toj javnosti u članicama Europske unije i zbog toga bismo se svakako morali angažirati na tom planu. Što se tiče NATO saveza, to je organizacija koja prije svega cilja ka vojnoj obrani. Međutim, postoje isto tako i preventivne mjere koje vala valja koje valja poduzeti, a to su mjere koje možemo poduzeti i unutar naše evropske suradnje. S tim u vezi smijem isto tako istaknuti i uputiti vas na apel koji je predsjednik Porošenko uputio i koji je taj poziv uputio i prema odboru Afeti i koji je kazao da bi zaista trebalo uputiti zaslanstvo u istočnu Ukrajinu koje bi sačinjavali parlamentarci i kako bi se na neki način uvjerili da se pridržavamo sporazuma iz Minska. Mi smo se angažirali, međutim ništa se nije dogodilo. Prilikom toga moramo reći da policijska e, akcija koja je poduzete mogla bi biti zaista pozitivna u tom pogledu. Isto tako, kada govorimo o komplementarnosti, e, nezgodni politički aspekti, primjerice kod manevra Anakonda čuli smo e, i mnogi zastupnici su to istaknuli u Europskom parlamentu, da je zapravo bila strašna kritika e, svega onog što je povezivalo ovu akciju, a ova vježba je zapravo trebala omogućiti sigurnosnu situaciju u članicama i onim članicama kandidatkinjama. To su zaista teški i krivi raznovi putevi. Što se tiče praktične strane svega, ja mislim da možemo kazati kako je potrebna jedna jača kohezija i koherentnost između sigurnosnih pitanja, ali i političkih postupanja na razini Europske unije. Ovo sve skupa bi moglo izgledati tako da unutar nato imamo i e, spremne obrambene snage koje bi bile u stanju pripravnosti. To bi recimo bio jedan početak dobre suradnje ovih dvije organizacija. Osim toga, mislim da ćemo e, forsiranjem politike koja ide u smjeru e, da se e, najveći broj članica ne može ni identificirati, jer velik broj zemalja ne žele izdvojene snage, već smatraju da je obrana u okviru NATO-a nužna. Hvala lijepo. Ja smijem podsjetiti na još nešto što se tiče ukrajinskih e, zahtjeva e, za izaslanstvom i slanjem izaslanstva koje bi poslala Europske unije, to je nešto što uvijek iznova ističemo u našem odboru. A isto tako uvijek smo imali i nazočnog predstavnika Ukrajine. Mislim da naš pododbor zaista je ovu temu izuzetno široko i detaljno raspravio uskoro ću zamoliti da nam naši gosti odgovore na postavljena pitanja, a prije bih željela još se nadovezati na e, riječi gospodina Marakura, jer zaista to je jedno važno, važno pitanje. E, na neki način povećanje izdataka za e, vojno obrambena pitanje u Europskoj uniji je za, isto tako iz razloga kako bismo ostvarili ciljeve koje postave NATO. To je jako važan zahtjev. Mišljenja sam da bi upravo tehnološki razvoj, razvoj tehnoloških sposobnosti moramo imati u prvom planu. S vaše strane gostiju bih željela saznati kako vidite buduće e, na neki način buduće okolnosti u ostvarivanju ovih ciljeva. Prvi će riječ imati gospodin Domeke i onda nakon toga general Mesije. Hvala lijepo, predsjednice. Vratio bih se na pitanje percepcije e, samih prijetnji. Mislim da sama analiza rizika ovih prijetnji u današnje vrijeme zapravo dobro se razmjenjuju te informacije između organizacije. Nije to samo analiza koja se obuhvaća kada trebate stupiti u akciju, već je to i pitanje kako se gleda na vas od strane ovih vanjskih faktora. To je nešto što ne smijemo zaboraviti, poglavito kada govorimo o našem okruženju u neposrednom susjedstvu. Vidjeli smo u raspravi e, na vijeću koja se bavila pitanjima e, sigurnosti i vezano uz akcije u libijskim vodama. Vidjeli smo senzibilnosti koje su na neki način morale biti tretirane upravo zbog ove komplementarnosti, a isto tako da smo htjeli imati NATO u prvim crtama, to ne bi zaista prošlo u Njorku. Zbog toga, ako kažem da ne smijemo pojednostavljivati stvari, moramo uvijek imati na umu. Dakle, s jedne strane, ja sam u svom izlaganju kazao da NATO je prvi E, na neki način adresa za zajedničku e, obranu, ali to nije jedina e, obrambena snaga i to me dovodi pak do teme što to komplementarnost kao pojam u praktičnom smislu uopće znači. Mislim da je jako važno u tom sklopu kazati da smo suočeni sa situacijom kada nemamo samo obrambene mjere koje su to strahovi u obrani i sigurnosti kada je riječ o našim građanima u današnje vrijeme. Kad pogledate, e, mobilizacija se zapravo vrši oko migracijskih pitanja. NATO nema nikakvog načina e, dakle bilo kakve pristupa graničnim i čuvanju granice ne to E, ne može u tom pogledu pomoći ili ne možemo staviti e, Frontexu e, ili informacije koje bi Frontexu podastro. I zbog toga operacija u Egejskom moru bi nekim drugim okolnostima daleko drugačije rezultate. drugi sigurnosno ugrožavanje i prijetnju u čitavoj Europi i koji dolazi iz sirijske situacije i okolnosti gdje opet nemamo NATO, ponovno je ovdje riječ o terorističkim napadima na europskom tlu. Kako da se to spriječi? Moramo ponovno pogledati komplementarnosti sredstava koje imamo i iz NATO i iz Europske unije i glupo ne koristiti ih. Znači, s jedne strane E, ovaj pristup Europske unije, uključujući i sigurnosne i obrambene aspekte, te isto tako i ono što NATO može tome doprinijeti. U samoj našoj agenciji daću vam tri ili četiri primjera kada smo mi zajedno sa NATO-om radili na temama, a koje možda NATO nije želio i mogao učiniti sam, ali nam je bilo to potrebno u Europi. Govorili smo o nedostatku E, dakle, oko utpunjavanja goriva u zraku, zrak, zrak. Evo, nema taj problem, ali moramo to riješiti i mi smo se suočili u operacijama koje nije rukovodi, kojima nije rukovodio NATO i morat ćemo zamoliti naše američke prijatelje. I kada pozivate za investicije u obrambene e, sredstva, to mora biti nešto i ko će pojačiti sposobnost obrane, ono što ga nemamo u Europi. To je izuzetno važno. Moramo to činiti zajedno, to nije samo povećanja proračuna, već korištenje, ispravno korištenje sredstava. S jedne strane imamo razvijenu tehnologiju, ali isto tako investicije koje će e, biti isto tako u korištenje samih sredstava, a ne samo održavanje i ne samo u osobi koja rukovodi E, ne možemo povećati e, i osoblje ako nemamo i ispravno naoružanje. Što se tiče u pitanje e, dakle punjenje zrakoplova u zraku, moramo da ovi tankeri koji opskrbljuju naše borbene zrakoplove, to se mora učiniti prije na europskom tlu, jer ako to nemamo, onda je potpuni kaos u samim operacijama. To već radimo i to je nešto što NATO koristi, međutim nije to sve. Imamo još nekih područja zakonodavstva i regulativa na, u Europskoj uniji, poput Rića, koji govori o ključnim e, elementima same opreme to sve skupa ima utjecaja na našu obrambenu industriju, ali isto tako i na američku obrambenu industriju. Što se tiče opreme, naši saveznici iz jednih američkih država moraju se kretati po Europi ukoliko se dogodi e, neki napad na europskom tlu. Kako ćemo dobiti izuzetak za neke e, sastojke u samoj obrambenoj E, dakle elementima ukoliko NATO to ne smije učiniti, oni nisu dio europskih institucija, ali oni de facto imaju ta obrambena sredstva. Što se tiče pripremljena akcija, a koja će doći proračunski, e, dakle, analizu u parlamentu s prijedlog komisije. Izuzetno je važno, kao što je general istaknuo, ostanimo operativni ukoliko znači Sjedinjene američke države razvijaju svoju treću strategiju, mi ne možemo ostati e, na starim tehnologijama, već moramo imati nove tehnologije kako bismo svladali ovu fragmentiranost naše industrije, inače ćemo propustiti ovaj vlak i nećemo biti više u mogućnosti da strateške elemente i operativne elemente objedinimo s Amerikancima. Još jedan posljednji primjer koji bih želio navesti. Vi ste govorili o državama središnje i istočne Europe koje su bili iza željezne zavjese. Mi smo učinili jako puno u našoj agenciji kako bismo bolje integrirali industrijska postrojenja, industrije ovih zemalja kako bismo osigurali lanac opskrbe u obrambenim pitanjima Europe. To je nešto što mm, NATO neće nastaviti. To je nešto što nije misija NATO i to nije ni interes NATO, ali mislim da je za obrambenu sposobnost izuzetno važno kada je Europa u pitanju. Još e, dvije male kratke napomene vezano uz Ukrajinu i Tursku postavili ste ta pitanje. Što se tiče Turske, postoji administrativni dogovor koji se blokira od 2006. E, godine. Što se tiče samih tijeka pregovora, e, ukoliko pregovori e, vezano uz Cipar krenu dalje, onda bismo i mi s naše strane mogli s ovim sporazumom nastaviti. Što se tiče Ukrajine, potpisali smo u prosincu administrativni sporazum koji nam omogućuje da se bavimo na logističkim pitanjima isto jedinstveno e, jedinstveno zračni prostor u Europi i neka druga pitanja koja će biti od obostranog interesa. Generalno, izvolite. Samo nekoliko još dodatnih komentara. E, pitanje zajedničkih prijetnji. To je nešto što NATO e, jako temeljito analizirao. E, tu je potreban okret i jedno sagledavanje u cjelokupnom okrugu od 360 stupnjeva i što se tiče Euroatlantskog saveza i što je zaista smisleno i ono što sam spomenuo već da nisu odjeljena ova pitanja i vidimo i rusko djelovanje u Siriji i ne možemo ove fronte na kojima se nalazimo odjeliti. Možemo imati i ugrožavanje i na istoku i na jugu. E, to je nešto što je odgovor na to da imamo zajedničko gledanje no što je istaknuo. Što se tiče obrambene sposobnosti, postoji razlika u pristupima između naše dvije organizacije koje moramo zapravo razumjeti. U Europskoj uniji postoji mm, jedan čitav katalog sposobnosti e, obrambenim pitanjima, a u NATO to nije katalog sposobnosti. Mi e, gradimo jednu silu prema e, stupnju informacije koje se nalazi u strateškom konceptu. A u tom strateškom konceptu koji je zapravo temeljen na političkim smjernicama, a političke smjernice nam ukazuju koje E, snage moramo ustrojiti za, za svladavanje određenih e, problematika. Dakle, u ovom četvrogodišnjem procesu u kojem NATO se nalazi e, u razvoju ovih obrambenih sposobnosti i planiranju obrambenih sposobnosti sada smo naveli ciljeve. To nisu samo sposobnosti, to su i konkretne brojke i dajemo pojedinim članicama ciljeve. Za godinu dana će obrambeni ministre provjeriti ove ciljeve koji su konkretno navedeni. I to je obaveza da se te snage stave na raspolaganje. I tu se postavlja upravo ova komplementarnost, evo, pitanje, znači punjenja zrakoplova zraka, gdje imamo neke nedostatke i kada definiramo ove nedostatke i kada e, ćemo pogledati u pojedinim nacionalnim razinama i sve one dakle, koje su i članice Evropske unije i nato tada razmjenjujemo te informacije. Imamo timove u koje imamo i članove koji se bave organizacijskim pitanjima. Nije to odvojeno u svojoj suštini E, ovo punjenje zrakoplova u zraku je recimo e, odlučeno je da je najbolja organizacija Europska obrambena agencija, ali unutar NATO-a ne samo ciljevi o samoj sposobnosti, već su i brojke jako važne koje valja ostvariti u tom pragmatičnom smislu ovakve jedne suradnje. Što se tiče još jednom želim naglasiti da u NATO imamo zajedničke obrambene sposobnosti, ali ali nisu zajednički izvori financiranja, već trebamo dati poticaj članicama da same osiguraju ove financijske kapacitete. Što se tiče e, grupiranja samih e, kapaciteta, to je moguće ukoliko bi to bilo recimo bolje i ukoliko je to e, bolje da se krene s tim putem, da se dijele na neki način određene inicijative. Što se tiče Ukrajine i postavljena pitanja, jako je jako to partnerstvo i definiran je ovaj program unutar NATO-a, e, jako puno toga činimo i e, sa ukrajinskim snagami. Dakle, ne puštamo ih e, da ostanu sami i prepušteni sami na sebi. U Norfolku, u mom glavnom sjedištu, imam ne samo članice NATO, već imam i jednog predstavnika oružanih snaga iz Ukrajine imamo velik broj inicijativa koje u tijeku u Ukrajini kroz upravo ovakva partnerstva. Jako je to važno istaknuti na ovom mjestu. Što se tiče preventivnih pitanja koje ste bili spomenuli, Mislim da ne bismo trebali kazati da je NATO dobra za kolektivno obrambene mjere, da ima sve kontrolne mehanizme i tako dalje. Međutim, moramo kazati da NATO nije obrana samo u kolektivnom obrambenom pristupu u Varšavi ćemo imati upravo dvije glavne teme na sastanku na vrhu da li ćemo ojačati naše obrambene sposobnosti protiv e, eventualnih prijetnji, ali koje se tiče države ili ne državnih organizacija. A drugo je pitanje koja je uloga NATO-a u u samom pojmu stabilnosti i projekciji stabilnosti, ta projekcija stabilnosti koja ide u suglasju sa partnerstvima i aktivnostima na bazi partnerstva i koji se zapravo ključni za e, na neki način e, ustrojavanje ukoliko bismo ojačali one države koje će postati dovoljno otporne na e, razvoj terorističkih organizacija, aktivnosti i grupa i ukoliko smo vidjeli da imamo velik broj partnerstva sa mediteranskim zemljama i iz mediteranskog dijaloga. Ključ pre svemu tome i ono što sam i kazao u svom izlaganju, da moramo biti sigurni da ako pogledamo te aktivnosti partnerstava Europske unije i NATO, da ne dolazi do dupliciranja, nego da to bude zaista analizirano. E, NATO tu ima jako veliku odgovornost. Pitanje komplementarnosti dvije organizacija, ne znam da li je libijska vlada će zatražiti pomoć ili ne, da li će biti neke akcije u Libiji. Ako bi se postavilo to pitanje, imamo tu različite e, probleme, imate razvoj Daesha, teroristički e, problem, e, nadzor granica, imate problem migranata, dakle ponovno izgradnju same države i svi ovi problemi zapravo moraju uključiti sve organizacije. NATO je e, upravo za suzbijanje Isila i Tajša, a naravno da postoje e, posebne procedure vezane uz obavještajne podatke, a Europska unija je isto tako za svoj dio dobro opremljena, kao i neke pojedine države članice. Zbog toga ne smijemo razmišljati na način da li će to biti operacija nato ili Europske unije, talijanska operacija ne. To će biti kombinacija svih i to će biti ključ uspjeha i moje osobno mišljenje s tim u vezi je da ukoliko bismo e, da smo to tako radili u Libiji i prije nakon rata, nakon što što smo imali snage na to da smo imali zajednički pristup, onda ne bismo imali današnje probleme koje su danas u Libiji i zaista ova kombinacija će biti ključ i u budućnosti. Na samome kraju, što se tiče angažmana borbenih snaga u NATO i u našem strateškom planiranju obrambenih akcija, E, razvijamo isto tako i e, snage koje su zadužene za to i treba nam sve e, snage, te isto tako i europske obrambene snage i trupe koje ne bismo mogli recimo potrebiti jer ne pripadaju NATO članicama koje se ne mogu koristiti. Međutim, moraju biti dio u ukupnom ovom procesu e, sposobnosti stvaranja obrambenih sustava. Upravo ovakve borbene skupine u 2015. godini e, imale su i velike e, dakle vojne vježbe. Inače, u suprotnom bismo se razdijelili i dijelili bismo se prema pripadnicima Europske unije, pripadnicima NATO, a to nije smisao, e, riječ o istim borbenim snagama. Još e, jedna mala točka s Orheom u kojoj se ne slažemo baš u cijelosti. Što se tiče ACT-a, gledamo budućnost e, i potrebna su nam sredstva i gledamo koje su sredstva koje možemo koristiti posebni odnosi sa industrijom, međutim utvrđujemo potrebe, naravno da s tim uvezi kontakt sa vojnom industrijom i mm, vrlo sam oprezan e, kada je riječ o tome da smo da ćemo uključiti industrije obiju strana Atlantika. Mi gledamo svakako europsku industriju, analiziramo ju sa svojim aktivnostima kako bismo imali upravo ravnotežu između obje vojne industrije. Gospodo, hvala vam lijepa. E, iskoristili smo vrijeme koje nam je stalo na raspolaganju, ja sam potpuno sigur, bila potpuno sigurna da će ova rasprava biti zanimljiva i takva je i bila. Dakle, Hvala vam lijepa na vašim vrijednim doprinosima. Želim zahvaliti svim članovima na živoj raspravi e, koja je potakla doista e, sadržene odgovore i zato vam želim zahvaliti na ovoj raspravi. Hvala lijepa. Ladies and gentlemen, please... Dame i gospodo, molim vas sjednite. Mogu li vas zamoliti da sjednete? Hvala lijepa. Sljedeća i posljednja točka dnevnog reda je vrlo zanimljiva. Veliko mi je zadovoljstvo i privilegiji poželiti dobrodošlicu eh, jednom eh, vrlo renomiranom političaru, eh, bivšem ministru vanjskih poslova Španjolske, koji je potom bio glavni tajnik NATO saveza, potim E, visoki predstavnik za vanjske poslove Europske unije a sada je vrlo poštovan neovisni stručnjak i predsjednik e, poznatog e, Centra za globalnu ekonomiju i geopolitiku sveučilišta ESADE u Madridu. tema e, je naša današnja tema je upravo to kako dakle nadopuniti globalnu strategiju e, perspektive za bijelu knjigu o sigurnosti i obrani Europske unije. E, mislim da se ne bih trebala previše upuštati u uvodne e, u uvodne riječi, nego odmah dajem riječ gospodinu Solani. Izvolite, dobrodošli. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Za mene je veliko zadovoljstvo ponovo biti u ovom parlamentu koji sam e, deset godina vrlo često posjećivao. Posljednji put sam bio ovdje prije nekih šest godina, e, dakle prije dosta dugog vremena i zato su e, zato mi je doista vrlo drago što sam e, ponovo ovdje. Ja vjerujem u važnu ulogu Europskog parlamenta i drago mi je što imam priliku razmijeniti mišljenja s vama i pokušati E, dakle skupa s vama razmisliti o našoj budućnosti, o perspektivama za e, našu sigurnost i obranu. E, vjerojatno je Europska unija u posljednje vrijeme bila koncentrirana više na druge stvari zbog ekonomske krize i tako dalje. Dakle, više koncentrira na druge stvari, a ne na e, sigurnost i obranu, međutim e, ove su teme danas sve važnije. Ono što ću danas pokušati s vama je E, razgovarati o tome što se može učiniti nakon što su se dvije stvari dogodile u Europskoj uniji. Jedna je Lisabonski ugovor koji je otvorio mogućnosti koje prije nisu postojale, a drugo je činjenica da e, će visoka predstavnica za par dana prezentirati novu strategiju sigurnosti koja, stara strategija je vrlo stara iz 2003. i tako da smo je morali um, obnoviti i uh, u ovoj novoj uh, sigurnosnoj situaciji, u novom okolišu koji se promijenio u tolikoj mjeri da ga je valjalo uh, ponovo analizirati i razviti novu strategiju. Dakle, to su upravo dva E, dvije teme e, o kojima bih želio govoriti, dakle nove mogućnosti koje otvara Lisabonski ugovor i nova strategija koja će biti prezentirana za koji tjedan. Ja ne znam koliko vremena imam na raspolaganju. E, predsjedavajuća kaže da vrijeme nije ograničeno. Dakle, naš cilj mora biti integriranija strategija sigurnosti i obrane Europske unije. Mislim da je to nešto što nam je doista neophodno. E, kao što sam već rekao, Lisabonski ugovor i nova strategija još nisu u potpunosti razvijeni. Kao što nam je poznato, svijet očekuje od Evropske unije, e, očekuje da bude puno e, značajniji akter na međunarodnoj sceni, a to naravno je povezano sa e, područjem sigurnosti i obrane. Vidimo što se događa u našem susjedstvu i Evropska unija mora zauzeti svoju poziciju u toj novoj situaciji. Dakle, ono što moramo učiniti je vidjeti koliko možemo razviti ono što je već e, zapravo dogovoreno i usvojeno. I to je prva stvar o kojoj želim razgovarati s vama. Dakle, e, ono što smo do sada učinili od Lisabonskog ugovora, po mom mišljenju, nije dovoljno i zato ako Europski parlament e, se želi pozabaviti tom temom, e, sve e, o svim tim stvarima se mora razmisliti na vrlo ozbiljan način. Prva stvar koju moramo reći je da sredstva koja se izdvajaju u EU u te svrhe nisu baš dovoljna, odnosno obećavaju ne obećavaju puno. Činjenica je da je koncentracija, kao što sam već rekao, 2008. je Evropska unija se koncentrirala na prevazilaženje ekonomske krize i sad e, moramo razmisliti o tome kako dio novca moramo usmjeriti na E, područja sigurnosti i obrane. Vidjeli smo da smo izgubili neke sposobnosti, neke e, mogućnosti koje koje dakle 2010. i 2011. neću ulaziti u te detalje, svi o tome vrlo dobro sve znate, ali u svakom slučaju mislim da moramo održati razinu e, prisutnosti Europske unije na globalnoj sceni. Mislim da će biti vrlo teško postići cilj od 2% e, BDP-a e, kao izdvajanja za e, ove svrhe. Zemlje članice se ne kreću zapravo u tom smjeru zbog krize koja je još uvijek tu i koja opterećuje naše proračune. Dakle, moramo vidjeti kako možemo operirati na ovoj razini e, e, predviđenog trošenja e, novca, odnosno kako novac možemo trošiti na bolji način. Druga stvar koju moram naglasiti je da nismo postigli nikakav napredak što se tiče interoperabilnosti. Tu još uvijek moramo poboljšati situaciju i naša Sredst, ono što smo postigli je manje od mogućnosti i potencijala, a to nije pitanje novca nego političke volje. Dakle, e, moramo ono čime raspolažimo učiniti interoperabilnijim. Treća stvar koju želim reći opravdava zašto trebamo pogledati e, unapred, dakle u budućnost, je zato da bismo izbjegli dupliciranje e, napora i dupliciranje kapaciteta. Dakle i tu također možemo biti bolji nego što smo do sada bili. Nismo baš e, jako učinkoviti i mislim da se na tom području može mnogo učiniti. Kao što sam već rekao, što se tiče e, financijskih resursa, njih neće biti lako dobiti, e, dakle moramo pogledati na koji način možemo postići uštede, e, na koji način možemo smanjiti e, potrebna sredstva. Mislim da vojne strukture nisu potpuno razvijene, mislim da se tu još mnogo može učiniti, a također na području suradnje između nacionalnih E, nacionalne razine, nacionalnih struktura i Europske unije. E, što se tiče suradnje između zemalja članica Europske unije, ta suradnja nije toliko razvijena koliko bismo željeli. U mom slučaju ja bih volio vidjeti puno bolju suradnju između zemalja članica. Sjećam se da je Europska obrambena agencija 2004 imala e, neke ciljeve koji još nisu postignuti. To bih htio podvući dakle odluke koje su donesene 2004. od strane agencije nisu u dovoljnoj mjeri e, podržane od strane zemalja članica i e, tako da ti e, ciljevi nisu realizirani. Kao što znate, ja ću se koncentrirati samo na stvari koje su već zapravo usvojene i odlučene, a nisu realizirane. Neke od njih e, povezane su sa novcem, neke druge e, sa političkom voljom. O financijskoj strani možemo razgovarati kasnije ako želite, ali e, o onome što se tiče političke volje mislim da tu trebamo biti puno učinkovitiji. Dakle, što moramo imati da bismo što imamo E, kako bismo ostvarili napredak, kako bismo išli naši. Pa imamo Lisabonski ugovor koji pruža mogućnosti Evropskoj uniji. E, Evropska Lisabonski ugovor nudi, kao što znate, nekoliko stvari. Dakle, pojačanu suradnju, što je klasično za različite domene, a kako bismo to e, ostvarili. E, potrebna je neophodna većina koja međutim za sada ne postoji. Dakle, pojačana e, suradnja e, je moguća ne samo na području sigurnosti nego i u drugim područjima. Ali ono što također imamo kao mogućnost to je strukturna suradnja što znači da ne mora e, svatko pripadati Beskovu, Besko je e, otvoren, ali one zemlje članice koje su počele ostvarivati tu, e, postoji jedan niz zemalja koje su počele raditi na tome. Dakle, imamo dvije točke gdje imamo veće mogućnosti nego što je politička volja E, iskoristila. E, također se mnogo toga može učiniti i što se tiče financijske strane. Istina je da postoje mehanizmi, međutim ja mislim da bi neka pitanja trebala da bi se nekim pitanjima trebali e, pozabaviti. Postoje jedan način na koji možemo podijeliti opterećenje međutim one zemlje koje se angažiraju one e, moraju dakle raditi sve više a one koje se ne angažiraju uopće stoje po strani i samo e, se da tako kažemo voze na crno E, dakle, radi se o tome da opterećenje nije ravnopravno raspoređeno i e, zato to nije ona situacija koju bismo trebali e, imati, odnosno prihvatiti. Međutim, činjenica da je to trenutna situacija i u tom smjeru se također nešto treba učiniti. Također, kao što znate, E, imamo još neke načine na koje se može ostvariti suradnja. E, imamo klauzulu o, međusobnom pomaganju i o solidarnosti. E, dakle, to je kada jedna zemlja članica zamoli drugu zemlju članicu za pomoć imamo i klauzulu o solidarnosti gdje jedna zemlja e, zatraži upotrebu tog instrumenta na razini Europske unije. Dakle, e, situacija, odnosno sigurnosna situacija u našem okruženju, kad e, ju pogledamo, mislim da ona traži puno veći angažman na razini Europske unije bez i pritom ne moramo uopće mijenjati ništa u našim ugovorima, Lisabonski ugovor je već e, usvojen, dakle e, moja je preporuka da unutar tih parametara e, možemo dakle učiniti puno više nego što trenutno radimo. Ja nisam e, pročitao ovu novu strategiju i zato mi je teško reći o tome kako bi se to moglo nadopuniti. Međutim, e, možemo zamisliti što će sigurno biti u toj strategiji, možemo početi razmišljati o tome kako e, možemo nadopuniti ono što je u toj globalnoj strategiji. Dakle, moramo identificirati naše sposobnosti i sposobnosti koje želimo postići. Ako pogledate danas probleme u našem susjedstvu i u našim zemljama, pitanje sigurnosti je e, postalo e, pitanje od fundamentalne važnosti. Ja bih se htio pozabaviti pitanjem e, sigurnosti i obrane kao jednim kontinuumom. Imate pitanja koja se tiču unutarnje sigurnosti i obrane, a koja imaju posljedice i izvan, na stvari koje se događaju izvan naših zemalja. Dakle, kad govorimo o sigurnosti i obrani kao um, o nečemu što je ili unutar ili izvan Evropske unije, mislim da je to krivi pristup. Mi svi vrlo dobro znamo da možemo imati E, probleme sa e, unutarnjom sigurnošću koje su povezane sa vanjskom situacijom i obrnuto. Dakle, mislim da ta, to stajalište, e, taj pristup znači pitanjima obrane sigurnosti kao jednom kontinuumu e, koji povezuje unutarnji vanjski aspekt da je to e, ispravan pristup. E, to je nešto o čemu se ne razgovara samo u EU nego u SAD-u a mi imamo dakle naš dio odgovornosti što se toga tiče na globalnoj razini. Evo, to su dakle teme koje, o kojima se po mom mišljenju treba razmisliti, a neke primjere sam vam sam e, mm, uvrstio i u dokument koji sam e, vam e, stavio na raspolaganje. Dakle, sve to skupa možemo naravno raditi samo onom brzinom koja nam je realno moguća, međutim bitno je da pritom ne budemo sporiji nego što je e, nužno. Dakle, ne možemo postizati stvari brzinom svjetlosti jer to e, ne možemo, ali ne moramo napredovati e, brzinom kornjače jer ni to nije potrebno. Dakle, situacija E, mm, je takva kakva je, mi smo dio svijeta e, e, u kojem živimo i moramo mm, preuzeti svoj dio odgovornosti i odraditi svoj dio posla. Mnogi drugi sektori naravno i su povezani sa ovom e, tematikom e, neki financijski e, poticaj na primjer mogu se dati poduzećima koji koja rade na tehnološkom razvoju u području sigurnosti i tako dalje. Druga stvar koju mi predlažemo je ideja ja to nazivam, a nemojte me uhvatiti za riječ, ali želim vam samo predočiti jedan opći dojam. Dakle, e, nešto kao poput europskog semestra za područje sigurnosti i obrane. Dakle, u tom području bismo mogli pogledati kako bismo mogli ubrzati proces razvoja e, po zemljama članicama na taj način da pogledamo e, za svaku zemlju što je do sad učinjeno i što još treba biti učinjeno. Dakle, jedna vrsta e, analize po zemljama kao što se radi u okviru europskog semestra možda bi to moglo biti dijelom horizonta za 2020. ili za 2025. ali mislim da bi bilo dobro odrediti jednu točku u vremenu e, o kojoj, za, za koju e, stvaramo e, ciljeve i planove. Ako Europska unija želi dakle mm, to učiniti. Mislim da bi šest mjeseci bilo i više nego dovoljno da se to e, realizira ako bismo svi e, koordinirano surađivali na tome. Dakle, proces e, koji mi smatramo primjerenim bi bio da Europsko vijeće bi trebalo zatražiti da se usvoji jedan dokument e, kojim bi se to zatražilo. E, druga stvar, mislim da bi visoka predstavnica za vanjsko djelovanje trebala e, predvoditi jednu skupinu ljudi na visokoj razini, a ja predviđam, ja bih predložio da to bidu, budu zamjenici ministara obrane, zemalja članica Europske unije ili nešto slično, dakle uglavnom na toj e, razini, u svakom slučaju ministarstva obrane bi tu trebala biti angažirana. Treća stvar koju bih ja preporučio je da e, da bi nadležni političari trebali imati svoje strateške ciljeve, nadležni političari za zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku i tu bi se morale eh, znači definirati prioriteti. Eh, naravno da se eh, mora koordinirati suradnje između različitih institucija i ja bih predložio također i e, da se odvijaju permanentne konzultacije sa vama, sa Europskim parlamentom, a također i sa e, NATO savezom. Dakle, jedna razmjena informacija, jedna koordinacija sa NATO savezom. Evo, tu bih e, stao. mislim da sam iscrpio vrijeme koje mi je bilo na polaganju, samo želim još podsjetiti da je ono što radi čega ste me pozvali je kako bih prezentirao neke ideje za mogućnosti e, nadopune globalne strategije e, bijele knjige o sigurnosti i obrani. I ja mislim, kao što sam već rekao, mislim da je neophodno to učiniti e, jer situacija e, se toliko promijenila da bi bilo glupo to ne učiniti i ako to već moramo učiniti onda mislim da to trebamo učiniti na energičan e, i odlučan način e, a mislim da e, je moguće sve to učiniti na način kompatibilan sa Lisabonskim ugovorom i svim ostalim dijelovima zajedničkog akija koji već imamo e, usvojen danas. Dakle, Evropska unija e, u cjelini u vezi sa ovom e, važnom temom doista ima odgovornost i dosta posla pred sobom. Hvala lijepa. I would like to, to open the debate. Sada bih polako otvorila raspravu s obzirom da ne znamo točno tko se javio za riječ. Ja ću među vremenu svoja pitanja postaviti. Prošla tema dnevnog reda bila je rasprava o razvoju sposobnosti NATO-a i EU nama su bili i izvršni direktor EDA, obrambena agencija Europske i vrhovni zapovjednik SAPTA iz NATO-a. Jedna od točaka kojim smo se bavili bila je komplementarnost u radu institucija. Zapovjednik e, SAKTA rekao je da NATO tijekom razvijanja svojih planova za sposobnosti i postavljanje zahtjeva državama članicama u obzir uzima regionalnu teritorijalnu ravnotežu. Dakle, bez isključivanja Europe iz svojeg planiranja. Glavni saveznik SAD svakako žele da prije svega što se tiče osnaživanja naše uloge i našeg doprinosa da prije svega preuzmemo mnogo veći dio financijskog opterećenja. Dakle, to bi eh, trebalo činiti na najpametniji način, ali eh, kako bilo, ciljeve moramo povećati. Koji bi bio vaš prijedlog za jednu stvarnu učinkovitost što se europske strane tiče? Također u našim raspravama u Europskoj uniji, kada govorimo o preuzimanju odgovornosti, uvijek ili često to se prati nužnošću da postanemo samostalni. Kako dakle povezati te dvije stvari, regionalnu ravnotežu NATO-a s jedne strane, a drug, s druge autonomija Europske unije što se tiče sposobnosti. Toliko od mene. I try to answer in the following manner. Odgovorio bih ovako. Ne sumnjate, nadam se da znam kako neto funkcionira. Bio sam ondje glavni tajnik u dramatičnim trenucima kada je većina zemalja se prijavljivala za članstvo kako u Europskoj uniji, tako u NATO. I također sam bio nadležan za sigurnost i vanjska poslova kao prvi veliki visoki predstavnik. Ono što bih potpuno iskreno na temelju svog iskustva rekao. Kako biste imali bolje integrirane sposobnosti Europske unije, prije svega to je dobro za Europsku uniju, a zatim i za NATO. Mislim da nećemo moći iskoristiti najbolje moguće ovo ukoliko u ovom sektoru ne budemo više i bolje integrirani. Dakle, tu postoji cijeli niz aspekata koje se mogu za vanjsku, odnosno paralelno unutarnju sigurnost e, odraditi, a najbolji način za to je upravo ovakva suradnja. Dakle, tu imamo mogućnost e, rada kroz Berlin Plus i kroz autonomne misije Europske unije. A njih smo provali cijeli niz, u moje doba preko 30 operacija van granica Europske unije i mislim da je to imalo i određenog uspjeha. Prestali smo provoditi ovakve aktivnosti, znači čini mi se da još uvijek plan program pred nama. Istina je da sa NATO još uvijek imamo određeni problem sa Turskom unata Berlina plus, ali to je problem koji je u moje doba također bio razriješen, koji se pojavio već u moje doba i, i od tada još nije riješen. Dakle, e, kada govorimo o autonomiji, kada misiju Europska unija provodi autonomno, odluka se uvijek donosi u suradnji s NATO-om. Dakle, NATO uvijek e, poštoje granice teritorijalni suverenitet, ali s vremenom slučajevi u kojima NATO ne želi djelovati ili ne smatra da je nužno djelovati, njih će biti sve manje. Europska unija e, će se možda naći u određenim trenucima, određenim događajima gdje će jednostavno morati djelovati doista tu postoje trenuci gdje danas možda mislimo da bismo važniju ulogu trebali odigrati, a gdje NATO ne reagira i na takve situacije također moramo biti spremni. To ne znači da postoji bilo kakav raskorak s NATO-om. Dakle, tako nešto bi bilo nemoguće, no moguće da kao NATO oni ne žele djelovati. I sami možete pretpostaviti da je to tema rasprave u Velikoj Britaniji. Sudjelovao sam u forumima ondje gdje sam rekao iste stvari kao što govorim vama danas. Dakle, reakcija koju bih tada čuo mnogo drugačije od one koju danas čujem. Danas smo svjesni da postoje trenuci u kojima SAD, najvažniji dionik NATO-a, ne želi djelovati. Tako da bi sam NATO mogao okljevati u nekim aktivnostima, no moramo biti spremni na to i preuzeti svoj dio. To ne znači da će stvar biti proturječna, mi i dalje možemo biti na istoj valnoj duljini no sa različitim razinama uključenosti i angažmana. Dakle, nećemo ništa učiniti što bi išlo, što bi bilo suprotstavljeno drugim državama članicama NATO-a, dakle onima koje nisu članice Europske unije. Čini se da je ovo rasprava poprilično dramatična, no nije nužno istodobno e, dramatizirati. Imamo svi iste globalne ciljeve, tako da ne treba pretjerivati u tome, ali nema sumnje da će doći do trenutaka u kojima ćemo morati biti spremni djelovati i na tako nešto moramo također biti spremni. Hvala vam, možemo preći na prvi krug pitanja. Gospodin Štetina. Hvala vam na riječi. E, poštovani gospodine Solana, e, rekli ste da ste vi e, glavni tajnik NATO-a bili u vrlo složenim trenucima. To je doista istina. i podsjetio bih vas što je naš pokojni predsjednik Vaslav Havel rekao o operaciji na Kosovu. On je rekao, vjerujem da tijekom NATO-ve operacije na Kosovu postoji jedan dionik, čimbenik eh, kojega nitko ne može eh, poreći a to je da do napada nije došlo zbog naše profitabilnosti, već da su sve zračne aktivnosti bile isključivo humanitarne naravi. Tada je on govorio i prisustvu. Danas govorimo o tome da nato operacije kad kada gledaju prošlost i ja bih vas pitao da li bismo možda trebali pokušati protumačiti malo više prošlost na to, kako bismo pozitivno i ispravno mogli sagledati njegovu budućnost. Mm, zastupnik Van Orden. Hvala vam. Ja bih se samo pozabavio sa jednom temom, sa gospodinom Solanom. Uvijek je zadovoljstvo vidjeti vas ovdje. Spomenuli ste Peskom. Tko bi predvodio, odnosno bio predvodnik u otvaranju toga, dakle, počinjanju, te koje bi bila prednosti i mane e, aktivnosti u tom smjeru? Zastupnite Lozing. Hvala vam lijepa. Gospodin Solana, evo ovdje sam. Kazali ste da ste sigurnosnu strategiju imali pred sobom, ali niste pročitali, nitko od nas je nije pročitao, jer sigurnosna strategija još ne postoji na papiru. Ne moramo na neki način biti u nedoumici, niti čitati kao gatare, jer visoka predstavnica je prije toga iznijela i objelodanila strategiju sve sam pročitala što se tamo na web stranici moglo naći. Moram kazati da je sve ostalo na općoj razini, a zapravo bi bilo interes ako govorimo o bijeloj knjizi, da upravo pogledamo one točke koje ostaju na ovoj općenitoj razini i da vidimo koliko interes jedne bijele knjige da konkretizira pojedine dijelove. Stoga moje pitanje i upućeno možda i drugim kolegicama i kolegama u ovom krugu s vašeg gledišta koje bi to bile konkretne E, točke koje bi trebalo konkretizirati. Vidim dva područja s jedne strane da zapravo se uopćeno raspravlja i to točke vezano uz komplementarnost. Kao što je recimo e, upotpunjavanje EU-a i NATO-a. Ali ono što mene kao zastupnice u Europskom parlamentu više zanima, to je pitanje e, kapaciteta Europske unije kako je planirano da se različite kapaciteti koje već Europska unija ima koristiti ih možda na drugačiji način, jer tu nije riječi. Želim E, se osvrnuti na ono što je kolega Van Orden kazao. Nije izravna vojna snaga koja se, o kojoj se ovdje govori. Ono što nas razlikuje od NATO, Europska unija nije vojni savez, već i putem civilnih kapaciteta može djelovati i mislim da se tu na razini komplementarnosti onako kako ja barem čitam i ono što je visoka predstavnica istaknula, Riječ je o tome da se e, međusobno povežu i vojni i civilni kapaciteti. Vi ste, gospodine Solana, e, govorili o EU instrumentima koje treba više uzeti u obzir. Koji su to instrumenti koje ste zamišljali kad ste to rekli? Da li su to vanjsko-politički instrumenti Europske unije kao što je instrument za ljudska prava i za stabilnost, a isto tako je instrument za razvoj? Da li je ovdje riječ o konkretnijoj viziji kada je riječ o tim instrumentima koje treba uključiti u vojne strategije i kroz provedbu samih strategija. To je bilo moje pitanje i još nešto, pitanje financijskih sredstava, pitanje naravno, naravno NATO je e, zahtjev NATO-a i povećanje na 2% BDP-a, to nije ništa novo kao zahtjev i to se isto tako traži u ovoj sigurnosnoj strategiji. Međutim, ne moramo tome raspravati da li će se to tražiti na ovom ili mjestu. Ono što mene daleko više zanima, koliko je vaše stremljenje da se izravno proračunska sredstva Europske unije integriraju u same strategije, a što po mom mišljenju nije moguće temeljem ugovora. Međutim, i tu postoje različite interpretacije koje iznose kolegice i kolege. Govorili ste o istraživanju, jedno vrlo široko područje koje se uvijek iznova na neki način na vojnom planu koristi, te isto tako da se ovo e, sufinancira srpskim sredstvima. Stoga moje pitanje kako gledate na ovaj kompleks pitanja. Europski semestar o kojem ste govorili, upravo se žestoke rasprave vode i u gospodarskom području i postavlja se pitanje koliko su tu kompetencije samih članica i koliko te kompetencije se e, ograničavaju samih članica, a kada bi se to proširilo i na vojno područje, mogu zamisliti da ćemo imati široke političke rasprave. Kako vi gledate na to i kako gledate na to da se ciljevi još povećaju u pojedinim proračunima i u pojedinim stavkama proračuna i kako konkretno bi trebalo ojačati ova financijska sredstva i povećati ova financijska sredstva i u kojem segmentu. Još moje posljednje pitanje, projekcija ovakve jedne bijele knjige, postoje već duže, ne samo kroz formulaciju ove sigurnosne strategije. Imali smo već jednom to ste kazali, jednu sigurnosnu strategiju. Međutim, zašto do sada nismo dobili ovu bijelu knjigu? Koliko su napredovala ova promišljanja o jednoj takvoj bijeloj knjizi i koje snage koče ovakvu jednu razvoj upravo i stvaranje jedne bijele knjige? Hvala vam lijepa. Hvala vam. Ispričavam se što sam prekala na red govorenja klubova zastupnika. Nisam znala da je SID zatražio riječ, pa se ispričavam i dajem riječ zastupnici Ani Gomesu. Da, sam sretna što je gospodin Solana nazad ponovo s nama i ispričavam se što sam malo zakasnila, ali svako ću pročitati sa zanimanjem studiju koju ste izložili. Da nisam željela propustiti ovu priliku ne samo da vas pozdravim, već da i postavim par pitanja. Ne mogu se složiti više nego što se slažem s vašim komentarima. Rekli ste da Europska unija mora biti spremna djelovati i djelovati sama, što zahtjeva određenu pripremu sposobnosti. I u proteklim, proteklim godinama suočavam se sa situacijom na terenu kakva jest, Iraku, borba protiv Isisa i neke od naših država članica su također bile uključene u to, opskrbljivala ih oružjem, no bez ikakve međusobne koordinacije. Čak niti pod e, takozvanom velikom koalicijom. Pitala sam gospođu Mogherini zbog čega nije pokušala koordinirati ih, no ona je rekla da to nije na posao koji je na visokom predstavniku a po meni to je upravo razlog s kojeg imamo ovu funkciju. Sada imamo Libiju. Ponovno imamo nekoliko država članica koje su uključene, možda to ne govore jasno, ali znamo na unilateralan način da sudjeluju ondje. Pa me zanima, mislite li da ćemo svi na neki način biti u jednu misiju uklopljeni, barem što se tiče osposobljavanja snaga na terenu. E, to bi doista bilo zanimljivo i važno jer moguće je bilo nadići one probleme koje je gospođa Mogherini spomenula. Što se spremnost tiče i investicija i tako dalje, sposobljavanja vježbi kibernetička sigurnost. Slušamo izvješćima da su Rusi e, ukrali dosije demokratske stranke. Ne znamo da li je to istina ili ne, ali ako jest, onda to mogu činiti bilo kome, bilo gdje u Europi. Dakle, provode se mjere štednje koje imaju znatne posljedice na naše kapacitete. Ne samo prodaja strateških e, poduzeća vezano uz vojne i strateške e, aktivnosti koje se prodaju Rusima, Kinezima, ali ne znam kome. Dakle, rasproda kritičke infrastrukture je druga stvar poput luka i pruženje ugovora poduzećima čijim podacima kontroliraju druge države, Kina i druge. Dakle, u tom kontekstu, što možemo učiniti, što bismo trebali učiniti, mislite li da naše države članice barem shvaćaju da smo mnogo slabiji nego što smo bili prije deset godina u nekim aspektima. I za kraj, ako dođe do Brexita, što se nadam da neće, jer bi to svakako bilo negativno što se tiče od sjecanja od jednog vrlo važnog partnera što se sigurnosnih sposobnosti tiče. No, s druge strane, neki smatraju da bi to moglo biti oslobađajuće u smislu da je upravo ta stranka ona koja vrlo često baca klipove pod noge. U smislu onoga što bismo zajednički mogli učiniti. Koji je, dakle, vaš e, stav o tome? Hvala vam. I posljednja intervencija u ovom krugu, zastupnica Sender. Hvala vam, predsjednice. Gospodine Solana, dobrodošli na naš sastanak odbora. Po meni ste rekli dvije vrlo važne stvari. Iako nije lako i u našem domu kad kada može biti složeno, potreban nam je način da se sigurnost razmatra i s unutarnje i vanjske strane ili perspektive. Trenutno razmatramo raznolike zamisli, pravne osnove A vanjska pitanja su još i složenije. Na njima se nužno ne možemo baviti ovdje jer se o njima glasa na odboru AFET. Dakle, radi se o svojevrsnom hendikepu jer interno shvaćamo da postoji potreba za razvoj sposobnosti i zajednički rad na tome. Pa što mislite, kakve zamisle ili savjete možda imate da jednu viziju i kontinuitet ostvarimo, te kako potaknuti države članice da promijene svoje stave i ne razmišljaju odvojeno o pojedinim pitanjima. Druga stvar, europski semestar i stvari vezane uz to kako možemo stvoriti jedan korporativan način rada kako bismo se pobrinuli da sve države članice se mogu mobilizirati Neke ovdje rade više, to vidimo, snažnije su mobilizirane zbog toga što imaju neke, neku industrijsku strategiju, što je isto u redu, no tada bi to trebao i ovaj drugi politički dio pratiti. Dok s druge strane, drugi više rade na političkoj razini, ali ne usredotočuju se nužno na strateška pitanja ili pak e, nema nikakve intervencije s industrijske strane. Dakle, samo me zanimaju vaše zamisli o tome kako bismo mogli biti konkretniji u našem radu i učinkovitiji. Hvala. Zahvaljujem. Bili bismo zahvalni kada bismo sada mogli čuti vaše odgovore. Hvala vam puno na pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na njih, no prije nego što sa tim započnem, rekao bih da sam također ovdje kako bih izložio jedan mogući proces sastavljanja bijele knjige. Nisam ovdje da iznesem sadržaj toga, niti svoja osobna mišljenja Tako da ću dati sve od sebe, no moje mišljenje o nekim pitanjima za vas mogu biti relevantna. No, što se tiče mojeg izlaganja, e, ne radi se, ponavljam još jednom o bijeloj knjizi, već o postupku za izradu takve bijele knjige. Neki su spomenuli u kojoj je fazi taj proces, no nismo još u toj fazi i želim biti oprezan vezano s to što govorim i o svojim osobnim stalištima koja iznosim nevezano za ono što ste mi pozvali da vam danas izložim. Dakle, što se prvog pitanja tiče, istina da je prošlost sastavni dio budućnosti. Dakle, tu se radi o kontinuumu u kojoj je uključena i sadašnjost, a što god da se dogodilo u prošlosti potrebno je razmotriti. No, pouke koje moramo naučiti moraju biti da gledamo u budućnost, a ne da neprestano se u prošlost. Operacije koje smo provodili u prošlosti odrađene su u vrlo konkretnom trenutku, konkretnim lokacijama i to je bila bio prvi put da zemljopisno govoreći u Europi se pojavio još jedan potencijalni rat na području Balkana. To je zahtjevalo određenu reakciju koja je i odrađena u suradnji sa Europom, sa NATO-om, Amerikancima, UN-om dobro se sjećam, gospodin Kofi u tom trenutku bio je u UN-u odgovorna osoba i u to doba surađivao sam sa njime vrlo usko. to je bila vrlo inteligentna suradnja jer kada je postao glavni tajnik, on se vratio također u Europu, Brisel, je održao nekoliko konferencija, bio je vrlo konstruktivan po pitanju suradnje sa UN-om. Dakle, pouke moramo izvući, no projekcije moramo Um, inteligentno napraviti. Situacija se danas razlikuje od situacije u susjedstvu u tim danima. Prošlo je mnogo vremena također, mnoge stvari su se dogodile. I ja bih preporučio da se linarno ne ekstrapolira na temelju onoga što je učinjeno u 90-ima, što je potrebno učiniti u 21. stoljeću. Svega smo 15 godina u 21. stoljeću, ali tu smo. A ovdje govorimo ipak o 20. stoljeću. Drugo pitanje ticalo se suradnje Dakle, imali smo pitanje gospodina Van Ordena o pesku. Po meni strukturirana suradnja je nešto što je vrlo važno i moje osobno stalište je da je vrlo inteligentno što je to uključeno u konvenciju i uklopljeno u Lisabonski ugovor. Mislim da u Europskoj uniji za neka pitanja potrebno je određeno vrijeme kako bi se zemljama pružila mogućnost da naprave nešto što je van onoga što je obvezno za sve. I dogod se mogućnosti ostale otvorene za sve, mogućnosti za suradnju, pojačana suradnja, nešto što je otvoreno, nezatvoreno. No, zemlje koje želje sudjelovati moraju ispuniti određene zahtjeve. Razlika između strukturirane i pojačane suradnje je u tome da u pojačanoj suradnji svi koji žele mogu sudjelovati, a u strukturiranoj suradnji mogu sudjelovati oni koji imaju sposobnosti za to. Dakle, poput eurozone primjerice. I ne radi se o absurdnom razmišljenju kada o ta dva klasična pitanja razmišljamo, gdje su doista ova pitanja vezana uz nacionalne države i na takav oblik suradnje je potrebno primijeniti određena ograničenja. I to je zamisao koju mislim da sam podržao u samom početku, no u krajnjoj liniji ona je odobrena i uklopljena u Lisabonski ugovor. Dakle, to ima određenih prednosti i zapravo mane niti ne vidim. Mislim da se radi o jednom efektu katalizatora i ja dolazim iz znanosti. Kataliza nešto što mi se doista dopada jer bez toga mnoge stvari se nikada ne bi dogodile. Dakle, katalitički učinak vrlo je važna stvar, a ovo je upravo takav jedan učinak započinje se polako, a zatim se sve više iskorištava prednost kolektivnog rada. Dakle, to je samo moj osobni stav koji se također može iščitati iz ugovora, tako da ipak ima i malo veći značaj od mog mišljenja. No ne mogu ništa dodati na tu temu jer ne vidim negativnih, negativnih elemenata e, strukturirane suradnje u konkretnim pitanjima poput ovoga koje su na istoj razini kao i monetarna unija primjerice. To je jedan oblik strukturirane suradnje. Što se kapaciteta, gospođa Luzing, tiče, mislim da je doista važno ono što ste rekli, uključeno je u moje riječi. Kada ja kažem da se radi o kontinuitetu između vanjskog i unutarnjeg rada, rekao bih da današnji svijet moramo sagledati iz eh, jedne drugačije perspektive. Ako pogledamo nacionalne države, što Europska unija nije. Ali ako o nacionalnim državama Europske unije razmišljamo, zanimljivo je da kada danas pogledamo situaciju, nacionalne države imaju one meke elemente za unutarnje provođenje funkcioniranja države, zakon, policija i tako dalje. No to se koristi za sigurnošću sigurnost vaših vlastitih građana, a vojsku koristite van svojih granica. Ono što strane Europske unije moramo učiniti jest da vani ne smijemo koristiti samo vojsku, već i neke elemente koje koristimo i za zaštitu svojih vlastitih građana. Primjerice, u operacijama moramo koristiti elemente policije, pravosuđa, obrazovanja, stvari koje nisu barem povijesno, nisu bile vezane za vanjske aktivnosti, već za upravljanje unutar zemalja. I to mislim da je dosta važna razlika koju danas moramo imati na umu. Sve operacije u 20. 21. stoljeću nisu bile isključivo vojne, već su bile vojne i još nešto uz to. A druge su bile vojne bez takvih aktivnosti misije koje smo primjerice u Gruziji proveli ili čak i na Kosovu bile su zapravo važne politiske misije, sigurnosna obrambena misija za pomoć zemlji, no van naših granica. To su dakle stvari na koje se moramo priviknuti, početi razmišljati o njima. i stvari, dakle, koje nazivamo sigurnošću u samom smislu riječi, ne u klasičnom smislu isključivo vojnim, možemo vidjeti na ulicama Brisela ili Pariza vojsku koja su u internim stvarima zemlje. To je neobično. Nismo navikli gledati vojsku na ulicama demokratskih zemalja. No sada nam je potrebna jer je prijetnje na toj razini. Dakle, možemo zamisliti stvari danas koje su prije bile nezamislive. I u suprotnoj strani van zemlje koristimo stvari koje prije ne bismo. No, to je takva situacija u kojoj živimo u svakoj velikoj zemlji. To se događa Kina, to pokušava SAD, to pokušava i Europska unija se također mora naviknuti na to iz cijelog niza razlike jer smo mi mnogo složenije tijelo od nacionalnih država. Po meni, dakle, to je nešto o čemu moramo više razmišljati, pisati, raspravljati, jer je to suština ovih promjena koje proživljavamo. Da li je teritorij na kojem se konflikt provode zemlja, svemir, internet. I da li će naše reakcije, ovisno o obliku sukoba, biti iste? Ne, nećemo vojsku koristiti za internet. To radimo na drugi način. I ista je situacija kada branimo svoju zemlju od internetskog napada, primjerice, ili ako primjerice dođe do napada na intelektualno vlasništvo. Dakle, nećemo isti alat koristiti za obje stvari. Dakle, zaštitu i sigurnost intelektualnog vlasništva ili nekakvog strateškog poduzeća ili militarnog dvojnog postrojenja ili slično. Dakle, to mislim da je jedna rasprava koju moramo povesti i s time također mislim da pomalo kasnimo. Jer toliko kasnimo da će nam trebati poprilično vremena da uhvatimo korak s aktivnostima u tom polju i u tom tempu u kojem svijet danas živi. To je tužno, ali to je činjenica. No da se vratim na vaše pitanje, da e, razmatram mogućnosti aktivnosti koje uključuju tijela poput policije, humanitarne pomoći i tako dalje, koje su doista temeljne za nas kao Europsku uniju. Dakle, kao Europska unija mi želimo svijet u kojem te vrijednosti neće biti satoretske, već će biti praktično provedene. To je jedna od stvari zbog koje se mi razlikujemo od drugih i ponosan sam što prepadam instituciji čiji su to ciljevi ne samo za nas, već za unapređenje svjetske situacije. Što se financiranja tiče, kao što sam rekao u prvoj intervenciji, to je doista složena stvar i e, kad kada to odvraća zemlje od aktivnosti. Jer oni koji su aktivni moraju snositi troškove. I suprotno, Dakle, ovako sebično govoreći, to je odvraćajući faktor za aktivnost i moramo tu stvoriti mehanizme koji će biti bolje uravnoteženi. Nije na meni da ponudim konkretna rješenja za to, ali nije niti teško pretpostaviti kako bi se to moglo odraditi. Ali to je vrlo važno. Važno imati financijski mehanizam koji je brz, koji je pošten. Kada govorim brz, tu mislim da kada govorimo o sigurnosnim pitanjima, vrijeme je od ključne važnosti. Ukoliko nismo spremni na vrijeme odraditi stvari, bolje da niti ne pokušavamo, jer dok nešto odradimo već će najgori dio štete biti učinjen. Dakle, to je što želimo od našeg trenutnog mehanizma koji je e, spor, ali spor je zbog toga što je demokratski i je, s druge strane jamstvo da će nešto biti učinjeno na bolji način. Tako da to je jedna ravnoteža koju moramo pronaći kako stvari učiniti legitimno, zašto je potrebno vrijeme, ali istodobno e, riješiti i problem brzo. No, sa time se svi suočavaju, ali mislim da mi to i trebamo učiniti malo bolje. Što se europskog semestra tiče, ne želim zbunjivati vas, no mislim da kada se bavimo nekim važnim sigurnosnim pitanjima, to je od značaja za naše građane, a ako ne tumačim pogrešno ankete i eurobarometar, mislim da su građani uz nas, načelno govoreći u ovom pitanju. U svakoj zemlji svi žele imati sigurnost, i bolje integrirane mehanizme djelovanja. I ako to protumačimo na odgovarajući način, ne bismo trebali imati poteškoća sa legitimnošću takvog razvoja događaja. No, uzao sam primjer europskog semestra jer radi se o nečemu gdje imamo jednu reviziju, stručnu reviziju onoga što predložimo. Svi znaju što ste predložili, svi će reći svoj sud o tome. I ne mislim da je takva stručna procjena nešto što je nužno, ali poziva se na odgovornost da učinite ono što ste obećali. Dakle, cijeli svijet je bio svjedokom Pariškog sporazuma o klimatskim promjenima. Ondje ništa nije obvezno, no ta stručna recenzija, ta revizija toga je nešto što će svi provesti. Dakle, ja sam znanstvenik i ta revizija je nešto gdje vas protiv cijenjuju vama jednaki i bit ćete posramljeni ukoliko nešto ne odradite na odgovarajući način. Ne možete lagati u istraživanju. Nitko vas ne može niti zakonski kazniti ako lažete u nekom istraživanju, ali diskreditirat će vas. Dakle, takva stručna recenzija pod navodnicima je dobar način za rađenje stvari. I tako nešto je primjenjivo primjerice na Pariški sporazum i mislim da zapravo već i funkcionira. Dakle, možda bismo to mogli odraditi više izvršno kada govorimo o aktivnostima Europske unije koji iz više razloga kasne. To je potrebno ubrzati kako to možemo učiniti bez da se to radi od ozgo prema dolje, treba vidjeti. Moramo pronaći mehanizam provesti analizu proračuna u skladu sa obećanjima koje ste dali. Ne obećanje na koje sam vas ja prisilio, nego koje ste sami dali. I to mislim da je dobar način da se stvari provode na demokratski način. I da to daje bolje rezultate nego sistem na kojem smo do sada radili. Obećali bismo ovo ili ono i nikome nije bilo stalo da li se to ispuni ili ne. No, kad kada dođe trenutak gdje ako se doista želimo pokrenuti, moramo početi držati do toga i razmatrati da li se ljudi ponašaju kako treba ili ne treba. To ne znači da ćete vi upravljati proračunom drugih zemalja, ali i ne kažem da bi taj semestar trebao svake godine biti provođen, no potreban je oblik mehanizma jer se treba početi razmišljati o takvom mehanizmu i to je doista se meni čini privlačnim. Sada to primjenjujem u kontekstu sigurnosti ili obrane. No, to ne znači da se mora raditi nečem što se svake godine provodi, može se raditi o trogodišnjem razdoblju ili slično. No doista bih volio vidjeti da se takav mehanizam češće koristi u funkcioniranju Europske unije. Dakle, ja to nazivam stručnom recenzijom, vi to možete nazvati kako god želite. Još se ne radi o nečem stvarnom, pa još nazive možemo i prilagoditi. Bijela knjiga. No a combination of things. I mean, remember that... Uh, uh, the... Dakle, se jedna kombinaciji zamisli koje su prisutne još od Lisabonskog ugovora i prije njega. Lisabonski ugovor je bio preblizu gospodarskoj krizi i tada nije bilo moglo funkcionirati kao što smo to mogli ranije. Jer tijekom krize vodstvo Europske unije je ipak bilo najviše koncentrirano na samu krizu koja je trajala duže nego što se očekivalo. Čak i danas osjećamo važne u velikoj mjeri posljedice krize i bavimo se tim pitanjima u manjem intenzitetu naravno. A dobno, u susjedstvu smo čuli alarme i to vrlo, vrlo glasno i to susjedstvo u potpunosti se razlikuje od onog koje smo imali 2005. ili 2006. Dakle, paralelno uz krizu došlo je do dramatičnih promjena u našem susjedstvu, politički, socijalno, gospodarski, čak i sigurnosno govoreći. I još uvijek te promjene se događaju. I danas imamo važnu krizu s izbjeglicama, opet zbog rata, u Siriji. dakle, da nije došlo do toga u Siriji, do čega je došlo, mi se ne bismo suočavali kolektivno sa jednim od najvećih problema do sada u Europskoj uniji. Tako da moramo pomno razmotriti ovo, provesti analizu mnogo detaljnije, jer ne samo da nas je gospodarska kriza iznenadila, već i druge krize koje su otprilike paralelno došle u zobu. A ja mislim da Europska unija nije tijelo koje bi se tako lako trebalo moći iznenaditi. Mislim da sam više manje odgovorio na sva pitanja. No još jednom ponovio bih e, dokument koji sam vam izložio na zahtjev parlamenta, ne na vlastitu inicijativu, nije dokument koji pruža odgovore, već daje temeljne postupke na pitanja koja mi smatramo da je potrebno odgovoriti. No, nije na nama dati odgovore, ali sa zadovoljstvom ću, ukoliko kad želite zatražiti moje mišljenje ili savjet, ponuditi vam ga. No, molim vas, razlikujte jasno što su moja mišljenja, a što je dokument koji vam danas izlažem. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče Uvijek na ovom fascinantnom izlaganju. Zapravo to je bio zaključak, ako možemo reći. Sve što ste vi iznijeli ravno je zaključka i sigurno će biti dobrodošlo. To nije kraj naših rasprava o, ovoj temi. Sigurno ćemo imati i vijeće na tu temu i to već krajem ovog mjeseca, onda sastanak na vrhu NATO-a e, gdje će se ove teme e, obrađivati i još e, daleko prije vijeća imamo jako važnu temu koja će se dogoditi u Ujedinjenoj kraljevini, a to je referendum i Većina nas e, ovdje želimo da Ujedine kraljevine ostane uz nas i da dalje doprinosi ovom zajedničkom nastanju. Hvala lijepa, uistinu hvala na ovom vašem doprinosu i to je bilo toliko toliko intelektualno zahtjevno da moramo ponovno i ponovno promisliti i još sljedeći krug organizirati za kasnije. Želim zahvaliti svim članovima e, pododbora na njihovom zaista živoj raspravi i koje su bile povezane s obje točke dnevnog reda. Želim zahvaliti i mojim suradnicima tajništvu na pripremi ovih susreta, a isto tako i sastanaka te svim prevoditeljima na njihovom izuzetnom radu, što nije bilo jednostavno nekoliko govornika, pa tu uključujem i sebe, koji su bili pomalo i brzi u svojim izlaganjima. Bilo je uistinu teško. Hvala vam lijepa.